Item number Poštovane kolege i kolegice, nastavljamo s prvim razmatranjem nacrta izvješća o preporuci e, Europskom parlamentu i Vijeću komisije potpredsjednice Komisije o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju Europske unije. Izvjestitelj je gospodin Kan, upravo je stigao, pa ako si spreman ću ti odmah riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju. Hvala vam na vašem strpljenju. U ime svog kluba drago mi je što mogu predstaviti ovo izvješće o opreni akademske slobode u vanjskom djelovanju Europske unije. Ovo je tema koja je meni vrlo važna jer prije nego što sam postao zastupnik bio sam, predavao sam na sveučilištu. Ehm, zabrinuti smo zbog napada na akademsku zajednicu i akademske slobodu tijekom diljem svijeta. Ehm, akademske radnici i studenti su često napadati, zatvarani, zlostavljani ili e, ubijani čak i ove godine. E, često, e, međutim, uvijek je ista motivacija, a to je da se ušutka osobu. To je opasnost koja prijeti svima nama. To je se ne u uništava samo život, nego se također i brane pravo na slobodu proći življenja, a i to ugražava akademsku e, kvalitetu te također ograničava e, među ostalim i gospodarski e, rast. Tijekom misije u Tursku vidjeli smo primjere napada na kritično mišljenja, zatvaranje akademskih rad, zaposlenih akademski obrazovanih e, građana, e, lektora, studenata i drugih. Imamo napade u Iranu na studente u takođe također slučajeve u sad to predstavlja prijetnju institucionalnim, e, autonomi autonomiji i u Rusiji. UNESCO definira akademsku slobodu kao pravo neograničeno propisanom doktrinom na slobodu poučavanja i rasprave, slobodu provođenja istraživanja i širenja te objave rezultata, slobodu izražavanja svojeg mišljenja o instituciji ili sustavu u kojem se radi slobodu od institucionalne cenzure i slobodu sudjelovanja u stručnim ili predstavničkim akademskim tijelima. Nažalost, kršenje akademske slobode je kršenje temeljnih ljudskih prava i međutim nije prepoznata među braniteljima e, ljudskih, e, prava, a usko je povezano i sa drugim ljudskim pravama. Standardi na području akademske sloboda nisu dovoljno razvijeni. E, prepoznavanje ovih akademskih sloboda je vrlo važno. Važno je povećati, jačati svijest o akademskim slobodama te poduzeti mjere u njihovu obranu. Postoje se učilišta institucije koje e, odrađuju dobar posao prateći i e, bilježeći e, pokrešenja akademske slobode. Međutim, postoje i drugi slučajevi gdje se studentima brani pristup programu. Mnogo toga se mora učiniti. Ja i kolege smatramo da se da može puno toga napraviti, pružajući podršku onima čije se akademske slobode krši i njihova prava ograničavaju. Ovo izvješće daje sadrži preporuke kako možemo pružiti podršku ranjivim skupinama osoba jačanjem vijesti te e, uspostavljanjem sustava praćenja i e, praćenja slučajeva kršenja akademske sloboda e, kako bismo ovo spriječili diljem svijeta. Gospodine predsjedatelju, dragi kolege i kolegice, zahvaljujem na vašoj pažnji i zahvaljujem kolegama na suradnji e, i njihovoj podršci. Hvala vam i hvala što danas možemo e, voditi raspravu na ovu temu i hvala vam što ste me pričekali. Hvala kolega Kan na vašem e, uvodnom predstavljanju ovog izvješća. Slijedi kratka rasprava i pet kolega javilo se za riječ. E, ako nisam nikoga zaboravila na ovom potpisu, onda bih predložio da započnemo. Hvala gospodine predsjedavatelju što ste mi dali riječ. Zahvaljujem također izvjestitelju na prezentaciji, a sada ću početi govoriti na mađarskom stoka. Uzmite slušalece. A tu tekinthető, Dobro jutro, dakle, e, Govorimo ovdje o istraživanjima u znanosti. Moramo vidjeti e, kako se e, znanosti i istraživanja trebaju biti utemeljeni dakle na slobodnom radu i znam da u svijetu se često ta akademska sloboda krši i dovodi u opasnost. Činjenica je da u različitim zemljama položaje i mišljenja su različiti kad se radi o akademskim slobodama tu e, zapravo stavovi nisu isti od zemlje do zemlje i vidimo kakva je situacija u trećim zemljama. Akademska sloboda je po mom mišljenju zaista vrlo važna tema. Moramo međutim uzimati u obzir i činjenicu da je politiziranje e, takvih tema također nešto što može dovesti u pitanje akademske slobode. Kolega je govorio o trećim zemljama, a spomenuo je i Mađarsku u svom izlaganju. Ne mislim da se u ovom izvješću o tome treba govoriti. O tim stvarima smo već više puta govorili. Europsko sveučilište nije nešto o čemu treba govoriti u ovom izvješću. Vrlo je važno da uzmemo u obzir ono što je najbitnije, a to je da nastava bude kvalitetna. I mislim da je integriranje onih e, studenata e, u vrlo važno i e, mislim da treba paziti kako jedni studenti ne bi ugrožavali druge. I isto tako imam pitanje za kolegu e, što nam može reći više o e, tim aspektima? I e, za kraj radujem se dakle suradnje. Evo predajem riječ sa drugom kolegi. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegi Kanu koji je uložio E, puno truda da na uravnotežen način govori o obrani akademskih sloboda u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje. Akademska sloboda je jedna od najvažnijih u Europskoj uniji kao izvjestitelj za klub ALDE. Zaista želimo da Europska unija poveća e, napore na diplomatskoj razini kada se dovode u pitanju akademske slobode, naročito kada se radi o osobama koji su neopravdano završile u zatvoru. Radi se ili o osobama ili o akademskim ustanovama koji su podvrnuti napadima. Uložit ću određen broj amandmana, međutim mislim da ova preporuka jasno uočava e, potrebu da se borimo protiv e, prijetnji akademskim e, strukturama. Hvala sada Fabio Castaldo u ime kluba FDD. Hvala lijepa. Vrlo često govorimo o soft poweru kao jednom od instrumenata kojima raspolaže Evropska unija. Međutim, e, ja sam jako zadovoljan kako je kolega Kahn napisao ovo izvješće jer Europa je to što jest i zahvaljujući onim koji su bili slobodni mislioci i e, koji su e, uživali, ispoljavali akademske slobode. Međutim, te akademske slobode su sve više dovedene u pitanje ne samo u Europskoj uniji, nego i izvan nje. U Turskoj znamo kakva je situacija, velik broj sveučilišta je zatvoren i mnogi su završili u zatvoru u Kini je velika cenzura, a e, oni pokušavaju negativno utjecati na akademske institucije u e, inozemstvu. E, tako su oni tražili nedavno od Cambridge University Press da ne dopusti da se putem interneta može pristupiti više od 300 znanstvenih članaka kojima se između ostalog govorilo u Tibetu. O Juliju Ređeniju smo puno puta govorili i znamo e, kako su, što se krije iza njegovog brutalnog ubojstva. Ali e, pogledajte kakva je situacija u Egiptu. I e, tamo je zapravo se smatra da je gotovo sumnjivo da netko se želi obrazovati. I takva situacija je u zemljama sve gora što je više sam režim, režim kao on na kojem je čelu tiranin. Trebamo dakle braniti akademske slobode u svijetu i trebaju se djelovanja Europske unije usmjeriti u tom pravcu. Vrlo važno je to uklopiti u sadašnje programe kada se govori o akademskoj mobilnosti. U svakom slučaju e, hvala kolegi Kanu na ovoj izvrsnoj inicijativi. Hvala lijepa Fabiju Kastaldu. A sad riječ ima gospodin Epitideos. Hvala lijepa. Nema sumnje, dame i gospodo, da je, su akademske slobode i tekako povezane sa slobodom govora, što znači e, da je to vrlo osjetljivo pitanje. Želimo da mladi znanstvenici i e, sveučilišni nastavnici E, mogu živjeti u slobodnom okruženju. I u tom smislu ovo što je kolega kad napisao je vrlo ključno. Prije nego što branimo bilo kakve vrste um, akademskih sloboda u trećim zemljama, morali bismo možda pomesti pred našim vratima, jer u državama članicama postoje e, ograničenja za akademske građane u dakle Europi. U Švedskoj postoji primjer toga gdje je jedan sveučilišni nastavnik rekao da postoje razlike između muškaraca i žena i njega se dovodilo, dovelo u pitanje i rečeno mu je da povuče to što je rekao. Prema tome, prije nego li što, prije nego što kritiziramo druge, trebali bismo pomesti pred svojim vratima. Hvala. Gospodin Schaffhauser. Naravno, akademske slobode su važne. Htio bih da e, dajemo i e, prijedloge. U srednjem vijeku Sorbona je imala poseban status. Bila je imala je ekstra teritorijalni status. Dakle, trebali bismo dati prijedloge kako vaše izvješće ne bi ostalo samo e, puke, na razini pukih želja, već da se nešto konkretno napravi te da sve učilišta dobiju poseban status, recimo status koji imaju veleposlanstva i sve što to e, pod, e, u sebi podrazumijeva. Nadam se dakle da ćete shvatiti to što kažem i da će se na taj način napredovati po pitanju akademskih sloboda. Ali kada iza jednog sveučilišta se krije jedna osoba, samo čas gospodine Schaffhauser, čini mi se da prijevod na engleski ne funkcionira. Oprostite, ali nije, nije funkcionirao prijevod. E, niko ne može sa francuskog prevesti na engleski. ili sada bolje? Da. Možete nastaviti. Da počnem iz početka? Dakle, prvu sugestiju koju sam dao kolegi jest da uklopi konkretne prijedloge i izvješće, te da sveučilišta dobiju iste statuse kao što imaju veleposlanstva. Nekada je primjerice Sorbona imala poseban status ekstrateritorijalni status i to je zapravo jedno sveto mjesto. Nekad i se na to tako gledalo. Drugo, kada se učilište za gospodina Soroša postaje mjesto gdje se organiziraju političke borbe protiv legitimne države, onda to više nije isto. Sveučilište e, nije instrument e, subverzivne politike kao što e, to od sveučilišta čini gospodin Soroš. Ne treba dakle osuditi gospodina Orbana, već gospodina Soroša, budući da se gospodin Soroš služi sveučilište kao sredstvom političke propagande. Aha. No, dakle, dodaje da bi bilo dobro proučiti kakve veze ima gospodin Soroš sa e, stranim organiziranim e, silama kao ponekad i sa organiziranim kriminalom. Trebamo, dakle, se zalagati za akademske slobode, ali ne smijemo sve miješati i strpati u isti koš i povezati s Mađarskom. Hvala lijepa je za kraj gospođa Alio Mari. Hvala lijepa. Ja sam nekada bila sveučilišna nastavnica i u tom smislu čestitam gospodinu Kanu na ovom izvješću koje u potpunosti podržavam. Insistirala bih međutim na stvari o kojoj su govorili e, kolege, a i vi sami gospodine Kan, a to je odnos između slobode poučavanja, akademske slobode s jedne strane i slobode govora s druge strane. Ne možemo zanemariti slobodu govora u e, nekim zemljama, od nekima od naših zemalja, e, postoji problem e, slobode govora, recimo kada se hvali negacionizam, seksizam i slično. Akademska sloboda, treba znati, ne može biti mogućnost da se kaže bilo što. Dakle, trebamo izabrati ili u okviru sveučilišta slobode idu tako daleko ili ne mogu ići tako daleko. Stajališta u našim državama su različita i mislim da bismo o temi trebali više govoriti jer to će biti način da vaše izvješće time ojačamo. Dakle, moramo ovdje povezati i sve što je vezano za akademske e, slobode i slobode izražavanja na sveučilištu. Hvala lijepa. Da li se javlja još neko od kolega? Oprosti, samo me podsjetite e, na vaše ime. Ja htjelim zapytać e, panią posłankę, koja przemawiała przede mną. Hvala. Htio bih zapitati gospođu Alio Mario o nečem što je upravo rekla. E, vi ste rekli da na sveučilištu ne možete reći i govoriti bilo što. A će odlučiti o tome što je e, pametno, a što nije? Ovo je bilo e, vrlo kratko. Mišel, izvolite. Rekla sam da moramo vrlo vjerojatno ovdje povesti raspravu o tome da li akademska sloboda je nešto što omogućuje da se kaže baš sve ili pak postoje granice. Nisam sigurna da su stajališta u našim zemljama jednaka po tom pitanju. A htjela sam jednostavno reći da u ovom izvješću ne možemo se ne osvrnuti na to pitanje ako ni kojeg drugog razloga da ojačamo samo izvješće. Hvala lijepo. Imam mali problem da već kasnimo Predvidjeli smo 15 minuta za ovo izvješće i rado bih se toga držao, ali još se kolega željelo javiti za riječ. E, jer ćemo još voditi raspravu po ovom pitanju i moći ćemo tim Dakle, 15 minuta kasnimo, e, točka broj 6. E, sada govorimo na izvješće o e, izvješću komisije o zemljama e, u okviru proširenja o Srbiji i Kosovu. Ja sam izvjestitelj za Srbiju. 21. lipnja smo prvi puta mijenjali mišljenje, a do 30. kolovoza smo e, ćemo uložiti amandmane. 286 amandmana je uloženo, što je 86 manje E, nego 2016. godine. Prošle godine nije bilo e, izvješća ovakve vrste. Govorili smo o pitanjima manjina, e, regionalne suradnje. To su dakle pitanja na koje ste se usmjerili u utorak poslje podne. Mislim da smo vrlo produktivno razgovarali s izvjestiteljima u Sjeni, a studionici ovog sastanka odlučili su da rezolucija ostane što je uravnoteženija moguća i e, važno je za nas da Srbiju potaknemo da ostane na europskom putu, a istovremeno da se bavimo određenim e, razvojima događaja gdje trebaju poboljšanja po pitanju politika. 27 kompromisnih amandmana pokriva većinu izvješća. Hvala svim izvjestiteljima u sjeni, naročito Ivu Šoltesu, koji je ne samo izvjestitelj e, za izvješće o Srbiji, već i naš izvjestitelj za e, Kosovo. Po prvi puta u e, ovom sazivu uspjeli smo imati iste formulacije ka, po nekim pitanjima vezanim i za Srbiju i za Kosovo. Mislim da je to jako važno kako da pokažemo da Europski parlament govorim jednim glasom. Hvala lijepa sada. Čekam vaše primjedbe i glasat ćemo na odboru 8. ili 9. listopada. A sada krećemo sa impresivnim popisom govornika, osam kolega bi se htjelo javiti za riječ, a imamo 15 minuta za ovu temu. Za početak, Edvard Kukan koji je eh, naš referent za Zapadni Balkan. Hvala gospodine izvjestelju, hvala na e, radu na ovom izvješću. Izvješće je, mislim, odmjereno i mislim da će omogućiti da Srbija shvati koje su joj jake i slabe strane u postupku integracije. Ja mislim da je Srbija na dobrom putu i da ima sada izuzetnu priliku da reformira i napreduje na putu za Europsku uniju. Amandmane koje sam ja uložio tu su kako bi podstakli srpske vlasti za neka ključna pitanja u postupku integracija. Uglavnom se odnose na pravosuđe, vladavinu prava, e, građanske slobode, slobode medija, ali također i poboljšanja parlamentarnih procesa. Srbija je dobro napredovala u postupku integracija u nekim područjima kao što je funkcioniranje tržišnog gospodarstva, prometu i drugdje ali važno je podstaći opipljive rezultate nekih reformi u ključnim sektorima kao što su pravosuđe, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. Drago mi je da je Srbija aktivna i radi na regionalnoj suradnji e, sa svojim susjedima E, ja, e, Srbija je ključni partner i uvjeren sam da ćemo jednog dana moći pozdraviti u našoj evropskoj obitelji. Hvala. A sada Tanja Fajon za SID. Hvala. Zahvaljujem e, se svim posebno izvjestitelju na izvanrednoj suradnji i gospodin Šoltes, jedan od izvjestitelja u sjeni je dao neizmjeran doprinos e, formulacijama i tako dalje. Mogu reći da sam vrlo zadovoljna sa nekim od vaših kompromisa, e, amandmani e, našeg kluba su dio tih kompromisa, uglavnom su svi obuhvaćeni. Želim naglasiti kompromisni amandman 18 koji naglašava slobodu medija i 21 o Romima i drago nam je da je amandman kojim se osuđuje ubojstvo e, jednog kosovskog političara je također e, u amandmanu 24. No, što se tiče situacije u medijima, mada je ona obuhvaćena ovim kompromisnim amandmanom i to ponavljamo svake godine, situacija na terenu se nije bitno promijenila, nije se poboljšala i moramo nastaviti kritizirati i upozoravati na to što se događa u medijima. Istovremeno, nažalost, ne vidimo e, nekakvog, e, nekakvog poboljšanja što se tiče hitnog postupka u e, parlamentu, što onemogućava parlamentarnu analizu zakonskih propisa i imamo amandman 25 o pregovorima između Srbije i Kosova i moguće promjene granica. Znam da je to vrlo osjetljivo pitanje za ovaj dom i znam da to vrijedi i za Kosovski parlament. E, oba e, parlamenta su trebala imati isti tekst, u tome smo uspjeli, ali iz slovenskog iskustva mogu reći da e, svako nastojanje da se mijenjaju granice bi dovelo do destabilizacije regije, to moramo svakako izbjegavati. Onda ću samo spomenuti da želim podržati gospodina Kukana. Njegov amandman 133, on nije jedan od kompromisnih amandmana, ali to je vrlo važno. Radi se o zloporabi položaja, kaznenom dijelu i tu e, Srbija ima nekih problema, ali treba upozoriti Srbiju da ako ne izmijene svoju politiku e, što se tiče liberalizacije viznog režima s Iranom do kraja listopada, onda će e, dobiti negativno izvješće do kraja ove godine iz Brisela o svom viznom režimu. Dakle, to su neke stvari koje trebamo uzeti u obzir i to je e, jedno ozbiljno upozorenje e, Srbiji vezano za liberalizaciju viznog režima s Iranom. Hvala Tanje Fajon, a sada Ivo Vajgal ispred Alda. Hvala. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujući našem predsjedavajućem koji je ujedno i izvjestitelj. Pred nama je jedan izvrstan izvještaj i mislim da on zaista pokazuje da ovaj proces proširenja Europske unije se sada proširuje i na zemlje na jugoistoku Europe. Srbija eh, je postaje središnji dio te regije i cijela regija ide ka putu e, stabilizacije dobrosusjedskih odnosa. Ovo izvješće naglašava neke elemente koji su još uvijek problematični, navešću neke od njih, primjerice pravna država, zatim nezavisnost sudstva, slobode medija, e, stav prema manjinama, razvoj unutarnje demokracije i konstruktivni odnos između svih političkih aktera, među kojima i parlament. Klub ALDE imao negativan stav prema E, ovoj e, razmjeni teritorija Srbije i Kosova i također e, kod označavanja granica jer bi to moglo imati negativan učinak po stabilnost u regiji. I retorika se mora promijeniti kada srpski političari govore o susjednim zemljama. Srbija i stanovnici Srbije trebaju znati da su oni dobrodošli u Europsku uniju, a da će ulazak u Europsku uniju značiti pristanak na sve vrijednosti na kojima se Europska unija zasniva. Među njima je i zajednička sigurnosna i obrambena e, politika. Hvala. Hvala. Igor Šoltes ispred zelenih. Hvala. kao prvo želio bih se zahvaliti gospodinu McAllisteru na eh, ovoj konstruktivnoj suradnji i na izvješću o Kosovu i o izvješću o Srbiji. A sada da se osvrnem na Srbiju. Ovo je zaista izvanredno izvješće i mislim da zaista obuhvaća sve amandmane eh, i sada imamo jedan kvalitetan kompromis. Mislim da ovo izvješće eh, zaista daje jednu točnu sliku kakva je trenutna situacija u Srbiji. Postoji cijeli niz dobrih inicijativa na mnogim područjima, no postoje neka područja gdje nažalost nije došlo do napretka ili on nije tako očit kao što bi trebao biti. Kolege su već naglasili ta područja, primjerice pravna država, sloboda medija i pitanje manjina. No, ipak htio bih naglasiti još jedno pitanje, a to je aspekt kaznenog prava, posebno što se tiče kaznenih dijela koje vrše pojedinci ili kompanije. Vidjeli smo primjere e, konfiskacije imovine. Mislim da taj aspekt kaznenog zakonika će se trebati izmijeniti. Što se pak tiče e, toga što se događa na planu organiziranog kriminala, borbe protiv korupcije organiziranog kriminala, Mislim da tu zaista postoji još mm, prostora da se stvari poboljšaju. Ono što sada vidimo jest uplitanje političara u rad pravosuđa. To ne smijemo dopustiti. A što se tiče amandmana koji se odnose na parlament i na razinu demokratizacije, htio bih naglasiti da nije dobro da parlament se koristi ovim hitnim postupanjem kako bi usvojio e, zakone koji ne bi uopće smjeli biti usvojeni na tom, po tom hitnom postupku. Tu imamo također i e, zlouporabu poslovnika e, u parlamentu, čime se zapravo sprječava oporba i ne može iznijeti svoje stavove. U ovom izvješću se također spominju dobrosusjedski odnosi, osobito između Srbije i Kosova i zaista se nadam da u budućnosti ćemo konačno vidjeti svjetlo na kraju tog tunela, to znači da ćemo uspjeti neko rješenje osmisliti. Hvala Igoru Šoltesu. Ispred e fdd a Fabio Castaldo dvije minute. Hvala lijepa. E, hvala našem izvjestitelju i našem predsjedniku ujedno. Hvala na trudu e, na amandmane i kompromisne amandmane u koje uključuju i mnoge naše primjedbe. E, važno je pravo suđeno i važno je biti pravedan prema e, Zapadnom Balkanu. To je važno za nas kao Europskoj uniji. Mi smo obećali mnogo toga toj regiji i taj mandat se dovodi u dovodio u e, pitanje. Ipak stvari se kreću na bolje jer sada imamo već i povijesni dogovor između Makedonije i Grčke. Trebamo dakle se zalagati za proces integracija, ali uvijek trebamo davati i ispravne i konstruktivne primjedbe. Ono što je najdelikatnije u izvješću je članak 25. gdje se govori o mogućnostima dogovora oko granica između Srbije i Kosova. Situacija je složena, ali činjenica e, da je formulacija ista u ovom izvješću i izvješću o Kosovu, da je e, jednostavno e, nešto što pokazuje da u taj proces trebaju na jednak način prihvatiti i njime upravljati obje strane. Jer e, rizici da se do toga sve no događaju su e, ozbiljni. Moramo jednostavno e, E, pravilno se prema tome e, postupiti i e, ipak moramo uvijek imati nade da će sve ovo se dobro realizirati jer Srbija je podsjećam prijateljska zemlja i nadamo se da će i Srbija kao i druge zemlje te regije uskoro postati dio naše obitelji iako su već sada dio te obitelji sa određenih stanovišta. Hvala Fabiju Castaldo, Gospodin Schaffhauser ispred ENF-a. Hvala lijepa. Ja, e, da, smatram da je Srbija jest dio Europe, nije dio Europske unije, ali jest dio Europe i osim toga članica je Vijeća Europe. Integracija mi te zemlje mi se čini dobrom stvari, ali ipak e, neke primjedbe e, ravnotežu koju ona ostvaruje između Rusije i Europe. Zašto e, da to kritiziramo? Jer Srbija ima tu temeljnu ulogu da ima dobre odnose i s Rusijom i s Europom, Europskom unijom. Ona je zapravo svojevrstan most i e, to ne smijemo kritizirati. Mi tu ravnotežu moramo podržati i morali bismo jednostavno shvatiti da je Srbija igra važnu ulogu pri donošenju u toj ravnoteži. E, znam e, sve što Njemci rade kako bi ostvarili takvu ravnotežu i takve odnose s Rusijom. Dakle, što se tiče e, prvih stvari koje ću reći vezano dakle za nelegalnost rata početkom 90. godina, zatim vezano za totalnu suverenost Srbije, za Kosovom i slobode vezane e, za tu suverenost. Dakle, tu sam ja uložio amandmane jer su to oni aspekti izvješća, dakle u njegovom uvodnom dijelu s kojima se ne slažem i mislim da tu treba učiniti više. Evo sad smo čuli izvajstitelje u sjeni, a imam još sedam kolega koji su se javili za riječ. Svako ima jednu minutu, zaista se ispričavam jer kasnimo. Prvo gospođa Šujica. Ja također želim vam čestitati na ovom e, sveobuhvatnom i dobro uravnoteženom izvješću. Predložila sam nekoliko amaldmana e, koji se bave e, važnim pitanjima kao što je politička predstavljanje manjina, i u parlamentu i politike kako bi imali, odnosno da bi se omogućilo da imaju na svom jeziku TV i radio programe. Srpske vlasti moraju riješiti problem nestalih, posebno e, žrtvi iz e, Domovinskog rata i također rješavanje neriješenih imovinskih odnosa iz bivše Jugoslavije, također kompenzirati, dati kompenzaciju žrtvama iz koncentracijskih logora u Srbiji tokom, domovinskog rata da smo ih e, prihvatili kao dio europske porodice. Također moramo e, pozdraviti normalizaciju odnosa između Priština i Beograda i e, pozdraviti taj dijalog. A sada gospodin Picula. Čestitam vam na dobrom nacrtu izvješća o napretku Srbije u protekloj godini jer je obuhvatilo gotovo sve najvažnije informacije o stanju zemlji u proteklih godinu dana. Evidentiran je napredak u pregovorima, ali i postojani problemi s pravosuđem, vladavinom prava i slobodom medija. Podnio sam nekoliko amandmana koji se odnose na usklađivanje vanjske politike Srbije s onom Europske unije kao jasnog znaka političkog zalaganja za pristupanje Europskoj uniji. Također pozvao sam na povećanje transparentnosti u financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja. Kada govorimo o regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima rješavanje otvorenih bilateralnih sporova treba biti jedan od prioriteta Srbije kako ne bi imao štetan učinak na postupak pristupanja. Otvorena pitanja su brojna, sukcesija, prava manjina, povrat kulturnih dobara, otvaranje arhiva, problem osoba nestalih u ratu, procesuiranje ratnih zločina, utvrđivanje granice itd. Što se tiče pitanja utvrđivanja granica, nastavno na nedavni prijedlog de facto razmjene teritorija, želim naglasiti kako dijalog predvođen Europskom službom za vanjsko djelovanje predstavlja okvir za postizanje sporazuma Srbije i Kosova. Podršku treba dati samo onim dogovorima koji će omogućiti normalizaciju odnosa i suradnju dvije zemlje, a ne ad hoc idejama koje mogu dodatno umnožiti granične prijepore i ugroziti stabilnost u regiji. Hvala.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 nastoji ispuniti različite kriterije koji su e, postavljeni i u nekim sektorima stvari idu dobro, u nekim sektorima imamo probleme ili odlaganja. To je prirodno. No ono što treba ukazati je da Europska unija e, ne, su, ne, e, ne smije biti neobjektivna i pristrana glede Srbije. Mora s njima postupati na isti način kao i sa svim drugim zemljama na Zapadnom Balkanu. Drugim riječima, napredak se mora ocjenjivati objektivnim kriterijima i na osnovu eh, tih svih reformi koje su dio njihovog programa. I nastojanja Srbije da uđe u Europsku uniju i svi njihovi napori nije nešto čime Europska unija treba koristiti kako bi manipulirala svoje interne politike. Hvala, gospodin Preda, jedna minuta. Hvala lijepa. Prije svega čestitam vam na e, vašem radu na ovom izvješću. Insistirao bih na jednoj političkoj stvari ne o Srbiji, već o utjecaju srpskog predsjednika u Bosni i Hercegovini. Za nekoliko tjedana održat će se tamo izbori i više puta smo tražili od gospodina Vučića da e, malo e, utječe na e, gospodina Dodika kako bi ovaj bio umjereniji. On je rekao da ne može puno intervenirati u tu kampanju, ali sada on je uz Dodiga i govori E, o situaciji u, e, e, Bosni i Hercegovini. Dakle, Dodig koji je blizak Putina je sada uz njega stoji Vučić. Ja mislim da uloga Srbije treba biti da ide više ka europeizaciji Bosne i Hercegovine, a ne da podržava Rusiju. Hvala. Hvala, gospođa Anderson. E, hvala kao članica delegacije za Srbiju. Zahvaljujem na izvrsnom izvješću. Mislim da će to biti važan dio naše rasprave kada krajem listopada posjetimo Beograd. Posebno želim naglasiti one dijelove gdje se govori o pravnoj državi, kako je to važno i također e, ovoj besplatnu pravnu pomoć e, pristup pravdi je dio pristupnog procesa posebno članak 47 Europske povelje o temeljnim pravima. Znam da se postiže napredak na kompromisima, ali samo hoću naglasiti da se zaista nadam da će što je moguće više kolega na ovom odboru će podržati daljnji napredak da se naglasi socijalno partnerstvo i socijalni dijalog jer će to u budućnosti omogućiti da e, Srbija nastavi e, dobro sa, na putu rasta. Hvala. Gospođo Sofa. Hvala. Također želim vam čestitati na izvanrednom e, izvješću i e, želim e, Srbiji uspjeh na njenom putu ka europskoj integraciji. Moje amandmane, nisam vidjela kompromisne amandmane, tako da sada govorim samo o svojim amandmanima koje sam ja podnjela su se odnosili na imigraciju i na e, liberalizaciju viznog režima s Iranom. I sada također liberalizaciju viznog režima sa nekim drugim zemljama zaljeva. Ukazala sam da bi Srbija trebala e, ponovno razmotriti tu svoju politiku zato što države koje nisu članice Europske unije, posebno BiH, su tu u opasnosti jer sve te osobe zloporabljuju taj sustav, ulaze u Srbiju i onda nastavljaju svoj put ka Europskoj uniji. Tako da je to nešto što zaista brine Hrvatsku jer ona ima najdulju granicu sa Bosnom i Hercegovinom i Srbija bi trebala tu malo pripaziti i e, bolje se nositi sa e, krijumčarenjem migranata, to je vrlo lukrativan biznis. Tako da sam to stavila naglasak na to svojim e, amandmanima. E, gospođo Zovko, hvala. Gospođo Hvala lijepa. Nemam e, što dodati e, ni ovom izvješću, ni ovom o Kosovu koje smatram jako dobrim. Ali svi te izvješća o zemljama koje su kandidati za ulazak u Europsku uniju. Molim vas, zašto nikada ništa ne stoji o napretku koji se može ostvariti na korist građana tih zemalja što se tiče socijalne zaštite ili pak životnog standarda. Mislim da ulazak u Europsku uniju nije tu samo da se razvije gospodarstvo. Naravno, to je tu da budu, da se razviju temeljna prava građana, ali jedno od temeljnih prava je sasvim sigurno i poboljšanje njihove konkretne životne situacije. U tim izvješćima se nikada o tome ne govori. I zaista mislim da ako želimo imati jedinstvo i osjećaj pripadnosti Europskoj uniji, treba imati i osjećaj da Europska unija poboljšava osobnu situaciju svakog pojedinca, uključujući i sasvim materijalne aspekte toga. I rado bih da se te stvari uključe u ovakve izvješća. Hvala gospođo Leomari. E, da, ovo je zaista e, jedan, jedna dobra poanta. Mi znamo da svi ti pregovori su vrlo tehničke prirode i ponekad mi ne obuhvatimo interese građana 100% upravo zbog toga. Dobra poanta i možda bismo mogli sljedeći puta zaista i to obuhvatiti. Evo, to je sve e, s moje strane. Hvala vam na vašem doprinosu i Glasovat će se sasvim sigurno 9. E, listopada ovdje na sastanku AFETA. I sada dolazimo do točke 7. Radi se o izvješću e, Komisije o Kosovu za 2018. I sada dajem riječ e, našem izvjestitelju gospodinu Šoltesu. Hvala gospodine predsjedavatelju. Kao prvo želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da su pokazali vrlo visok stupanj spremnosti. Bili su vrlo spremni prihvatiti prijedloge izmjena kad smo pripremali nacrt izvješća. Zahvaljujem tajništvu, zahvaljujem svim savjetnicima, zahvaljujem svima koji su nam pomogli u pripremi kompromisa. Mislim da kompromisni amandmani sadrže neka od ključnih poruka e, koji želimo poslati kao Europski parlament kada je riječ o Kosovu. Prošle godine, dakle od prošlog izvješća koje je usvojeno, mnogo toga se dogodilo, a htio bih ovdje ponajprije naglasiti pitanje liberalizacije viznog režima. Kao što znate, Europska komisija smatra da je Kosovo ispunilo sve uvjete te da smatra da Kosovo treba dati zeleno svjetlo za odobravanje liberalizacije viznog režima. Isto tako i e, Europski parlament na posljednje plenarnom zasjedanju dao zelena stoga pozivamo vijeće da isto učini što je prije moguće. Ovo je vrlo važno jer to će nam pomoći da uspostavimo jednakost u toj regiji što će nam omogućiti da uključimo Kosovo u sve procese u toj regiji. Sve ovo će imati pozitivne učinke i i na gospodarstvo, ali isto tako, e, tako i na druge sektore. No, ovo izvješće isto tako spominje e, i napredak e, koji je postignut kada je riječ o onim nerješenim stvarima, a koje kosovske vlasti trebaju uzeti ozbiljno. Kao što sam već rekao, uvjeti za liberalizaciju viznog režima, ti uvjeti su ispunjeni. Ali s druge strane, vlasti moraju učiniti puno više kada je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i slično. Tu treba i uspostaviti ured javnog e, tužitelja, riješiti također pitanje i izbjeglica i sl. Kosovo mora preuzeti svoju ulogu u migracijskim procesima. Stoga Kosovo treba pokazati da će provoditi vrlo odlučnu politiku na tom području. Oliver Ivanović, vjerojatno ste čuli, je političar, srpski političar koji je ubijen i to ubojstvo se oštro osuđuje, no htio bih ovdje naglasiti još nešto vrlo važno, a to je uloga žene u društvu, stav prema manjinama, stav prema e, osobama s invaliditetom. Sve su to područja na kojima treba E, dalje raditi i e, to iziskuje dodatne napore od kosovskih vlasti. Dopustite naglasim nekoliko važnih elemenata. Pa kao prvo, Kosovo i Srbija moraju riješiti e, odnose, uspostaviti bolje odnose, a ono što mi moramo napraviti jeste podržati gospodarsku suradnju među, e, među e, njima, također poticati i suradnju kada je riječ o sportu i slično. Mislim da ako damo zeleno svjetlo e, za projekte koje omogućavaju upravo e, međuljudske odnose, sportske projekte i sl. da ćemo time dati veliki doprinos. Potom e, pitanje zaštite okoliša. Priština je jedna od najzagađenijih gradova kada je riječ o kvaliteti zraka u regiji. Stoga pozivamo vlasti kosovske vlasti, također i grad Prištinu, da učine sve što je potrebno kako bi se poboljšala kvaliteta zraka, time kvaliteta života građana. Zahvaljujem izvjestitelju na ovim uvodnim i napomenama, a sada e, riječ e, dajem gospodinu Piculi. Izvolite. Naravno, čestitam izvjestitelju na izvješću koje cjelovito informira o prilikama na Kosovu i cijelom nizu događaja koji su obilježili proteklu godinu. Kao voditelj Izaslanstva e, Europskog parlamenta e, za odnose s Kosovom svakako želim spomenuti da smo proteklog tjedna boravili u Prištini i održali sastanke u sklopu petog zajedničkog parlamentarnog odbora Europska unija Kosovo. Za razliku od prijašnjeg susreta u Strasburu te unatoč različitim pozicijama o nekoliko pitanja uspjeli smo nakon otvorene rasprave usvojiti deklaraciju i zajedničke preporuke. Proteklu godinu svakako je obilježilo ispunjavanje kriterija za liberalizaciju viza, preporuka komisije te podrška parlamenta za ulazak u pregovore. Nadam se da će pregovori s vijećem biti što skorije završeni kako bi građani Kosova konačno bez viza mogli putovati u Europsku uniju bio bi to važan pozitivan impuls za mnoge reforme koje kosovo treba provesti od vladavine prava uvjerljivije borbe protiv korupcije socijalnih i ekonomskih reformi te implementacije obveza preuzetih u dijalogu s beogradom. kao u slučaju srbije i ovdje želim naglasiti kako je dijalog predvođen europskom službom za vanjsko djelovanje temelj za postizanje sporazuma između srbije i kosova dogovora koji bi trebao omogućiti normalizaciju odnosa i suradnju dvije zemlje bez ozbiljnih posljedica kako na njihovu unutarnju tako i na stabilnost šire regije. Hvala. Hvala a sada e, izvjezitelji u sjeni, gospođa Šujca. Hvala gospodine predsjedavatelju. Ja sam također bila na e, sastanku e, pete međuparlamentarnog odbora i e, također pratila sam napredak Kosova u proteklih godina e, te pozdravljam ispunjavanje uvjeta za odobravanje liberalizacije visnog e, režima te također i davanje zelenog svjetla za istup na posljednjem zasjedanju. Potom također velike napredak u dobro e, dobrosusjedskim odnosima jest i postizanje e, dogovora sa Crnom e, Gorom. Dijalog između Srbije i Kosova je nešto čemu se proteklih tjedana puno raspravilo. Mi smo izrazili punu podršku za nastavak dijaloga i postizanje normalizacije odnosa između Beograda i Kosova, no svi mi moramo uložiti dodatne napore kako bismo im povijeli dali podršku u normalizaciji odnosa. Jer to je od velike važnosti i za Srbiju i za Kosovo na putu u Europsku uniju. Napredak treba postići kada je riječ o borbi protiv korupcije i uspostavljene vladavine prava. Moram naglasiti da je u e, nedavno su usvojeni nove zakone kada je riječ o među ostalim borbi protiv korupcije i čestitam izvjestitelju na ovom odličnom izvješću. Hvala. A sad u ime SDA gospodin Panzeri. Hvala. Hvala izvjestitelju i e, izvjestiteljima u sjeni koji su napravljeni u e, fazi izrađivanja kompromisnih amandmana. Mislim da je sam tekst uravnotežen i da dobro ocrtava situaciju u toj zemlji. Uočava gdje je došlo do napretka, ali i kaže što još treba napraviti e, po pitanju reforme državne uprave i po pitanju borbe protiv korupcije i protiv kriminala. Kao što smo čuli, Kosovo je načinio sve što treba da bi postiglo um, liberalizaciju viznog režima. Nakon glasanja Europskog parlamenta konačnu odluku donjeće vijeće i nadam se da će doći do tog rezultata kako bi se favorizirao proces stabilizacije i suradnje sa tom regijom koja je od temeljnog značaja za Europsku uniju. Ono što je također važno je normalizacija odnosa između Srbije i Kosovo i u tom smislu bilo bi dobro da one zemlje koje još nisu priznale Kosovo to učine. I podsjećam da definiranje granica između Srbije i Kosova je nešto do čega treba doći na temelju stalnog i e, konstruktivnog dijaloga, a ne nešto što se temelji isključivo na etničkim e, temeljima. Također treba činiti više na zaštiti manjina i zaštiti e, osoba iz LGBTI skupine. Hvala i nadam se da će se ovaj postupak dovršiti do 2025. Hvala. Kolega Panceri, u ime AVD-a gospodin Radoš. Hilde Vautmans. E, želim zahvaliti kolegi Šoltesu na dobroj suradnji, na uvrštavanju niza e, amandmana i ALDE grupe i ostalih grupa koji su svakako tekst učinili kompletnijim i boljim. Kosovo se susreće sa standardnim, uobičajenim poteškoćama kao i ostale zemlje jer se svih šest zemalja Zapadnog Balkana u svoje specifičnosti susreće zapravo sa standardnim poteškoćama i problemima kao što je unutarnja politička polarizacija, e, neefikasno i pravosuđe koje nije nezavisno, korupcija, organizirani kriminal, s tim što Kosovo ima još i poseban e, problem, odnosno poteškoću u realizaciji sporazuma sa Srbijom, kao i u integraciji, sporoj integraciji e, većinskog srpskog dijela Kosova u ukupni politički i pravni sustav Kosova. Ali jednako tako treba znati da Kosovo, naglasiti da Kosovo ima i pozitivne pomake kao što je e, ratifikacija sporazuma o utvrđivanju granice sa Crnom Gorom, kao što je usvajanje zakona na tragu europskih reformi e, u Kosovu i kao što je pomak u integraciji sudaca sa sjevera Kosova, dakle e, sa većinskom srpskom većinom u pravosudni sustav Kosova. Sve su to vrlo mali pomaci gledano iz europske perspektive, ali zapravo veliki iz pozicije Kosova. Kosovo je definitivno e, nezavisna zemlja, e, što ona prije postane članica međunarodnih organizacija, preuzme i obveze i usvoji svoja prava, to će njen razvoj biti bolji, a svakako je mjesto Kosova u Europskoj uniji i stoga dakle treba e, sve ove mjere koje su poduzete na Kosovu ubrzati tako da bi Kosovo što je moguće prije priključilo se ostalim zemljama na putu prema Europskoj uniji. Hvala lijepa. Thank you, colleague. Hvala kolega Radoš. U ime FDD-a gospodin Castaldo. Dvije minute. Grazie, presidente. Hvala lijepa predsjedniče. Zahvaljujem iznad svega našem izvjestitelju Igoru Šoltesu koji je izvrsno radio i uključio i moje amandmane. E, mislim da ovo izvješće treba biti e, pozitivno podsjecaj Kosovu da radi više na stabilizaciji svega u regiji. Parlamentarni su postupci sada dosta usporeni, što znači da se usporavaju reforme koje itekako trebaju toj zemlji. Od, e, od predizbornih e, postupaka e, do reforme uprave i tako dalje. Liberalizacija viznog režima treba se vidjeti u tom kontekstu kao stimulacija. E, situacija koja je sada tamo jest trenutak velikih prilika koje ne smijemo propustiti. Bilateralni odnosi sa Srbijom moraju se staviti na istinskim e, odnosima, trebaju se zasnivati na dijalogu i na promicanju odnosa među ljudima. U kompromisnom amandmanu broj 18 e, mislim da je jako e, dobro e, da su dakle u dva izvješća ta dva paragrafa odnosima između Srbije i Kosova sročene na isti način. I isto tako treba dakle raditi na svemu ovome jer je jednako važno da se krene u reforme. Mi moramo pokazati da e, kolege, da, da Kosovo iz ovoga izvuče e, pozitivne strane i da napravi što treba kako bi odgovorila naše kritike. Mi moramo Kosovu reći da ih mi želimo podržati i želimo im poručiti, želimo vas brzo uklopiti u našu obitelj. Hvala. A sada riječ ima gospodin Žožnjec. Hvala gospodine predstavatelju. Želim eh, reći da mm, nismo dosljedni, da politika nije dosljedna u odnos eh, prema Kosovu i Srbiji. Europska unija pozdravlja eh, sve protivnike Srbije. To je nešto što E, se nikako ne može podržati, a s druge strane mnoge države e, također su podržale neovisnost Kosova. E, mislim da je važno da se Srbima u, u Kosovu daju određene slobode. Oni žele živjeti na Kosovu, možda i oni treba imati pravo da sami odlučuju o tome. Mi im govorimo da trebaju ostati e, jedinstveni. Možda bi i tamo trebalo provesti referendum. Ako vodimo e, pregovore ili razgovore, nisam nacionalist, ali ako je to nešto, ako smo se prihvatili, onda bi se u Kosovu trebao provesti referendum pone prije tamo gdje e, stanuje većinsko srpsko stanovništvo kako bi oni mogli odlučiti gdje žele živjeti. Isto se odnosi i na Albaniju. Ne znam jesu li izvješća najbolji instrument međunarodne politike. Ja sam dao prijedlog prijedloge je izmjena u odnosu na ove teme i e, molim vas da to e, prijedloge izmjena uzme, primite na znanje. Imamo još četiri javljanja za riječ. Prvo gospodin Kukan, potom e, gospođa Wood. Evo, time zatvaram popis govornika. Prvo riječ ima gospodin Kukan. Hvala gospodine predsjedavatelju. Čestitam izvjestitelju na odličnom radu Dakle, e, da tako pozdravljam rezultate glasovanja u parlamentu i nadam se da će i vijeće napraviti iskorak narednih mjesece. Ova izvješća objektivno oslikava e, turbulentnu e, politiku u Kosovu. Želim naglasiti da nastavljanje konsensusa i političkog dijaloga je važno za provedbu temeljnih reformi, a koje su itekako potrebno. To je jedini put e, prema Europskoj uniji, te građani trebaju vidjeti opipljive rezultate tog procesa. Potreba potreba poboljšati e, rad parlamenta i to je već spomenuto, treba biti naglašeno dijalog između Beograda i Prištine. E, treba biti ozbiljno slačen od obe strane i moramo im pružiti potrebnu podršku u tom procesu i na kraju želim pa pozdraviti dijalog i odnos kosovskih sa susjednim zemljama. Hvala, gospođo vort. Hvala gospodine predsjedavatelju što ste mi dali priliku da govorim na ovu temu. Ja sam velik prijatelj Kosova i mislim da je vrlo važno da ne samo AFET ima mišljenje o eh, daljem napretku, eh, Kosova. I Teme kao što su e, žene, e, prava i slično podjednako su važne za budućnost Kosova. Bila sam e, člana delegacije za odnose sa Kosovom i tako okođe želim čestitati gospodine Piculi na njegovom radu dok je predsjedavao našim sastankom prošli tjedan. Mi želimo podržati Kosovo, želimo, iako u pojedinim trenucima i situacija vrlo nestabilna. Ehm, uspjeli smo eh, polučiti određene napredak, a to je itekako važno za balkanske zemlje. Ehm, građani Kosova su se dugo borili za ovo, patili su zbog nestabilnosti regije, a i stoga je važno da ehm, sada i vijeće eh, da što je prije. Kosovo je dio eh, europske obitelji, da nisu imali pravo da uživaju sva e, prava, e, evropska prava. I ovaj parlament i gospodin Šoltes i imali su vrlo važnu ulogu u cjelokupnom procesu, stoga nastavimo ovim putem. Hvala. A sada gospodin Epitedeus. Hvala gospodine predsjedavatelju. E, Napretak Kosova treba evaluirati na objektivan način i u skladu s kriterijima. Jasno je da je pred njima još dug put Znamo da je Kosovo jedna od zemalja s najvišim stupnjem korupcije, tu je problem organiziranog kriminala, osim toga zemlja, to, je, zemlja u kojoj sklonište pronalaze mnogi teroristi, ekstremisti i sl. ono što e, je problematično jesu političke odluke e, Kosova, primjerice granica s Crnom Gorom, sa e, Srbijom, a i tako i trud e, kosovske vlade kada je e, riječ o E, e, odnose sa još jednom drugom zemljom koja žele pristupiti Europskoj uniji, a to je Albanija. Dakle, ovdje zapravo treba vidjeti e, koje su to nastojanja, koji su to ciljevi pojedinih skupina predstavljene prijetnju miru na Balkanu. Dakle, s jedne strane imamo takvu situaciju, s druge strane imamo zapravo ozvorenje neovisnosti. To i postoji mnogi razlozi zašto mnoge zemlje, tako i Grčka ne priznaju neovisnost Kosova. Hvala gospodine Epidedeus. E, Nimamo dodatnih komentara niti javljanja za riječ. Stoga e, kratka informacija da će se e, glasovati 9. listopada. Time možemo preći na točku broj 8. Već kasnimo pola sata. Riječ je o izvješću o misiji AFETA u Tunisi i Alžir. Evo, um, ovo neće možda trajati toliko dugo koliko je za ovo bilo predviđeno. Dakle, otišli smo u te dvije zemlje od 16. do 20. srpnja. Prvi dio našeg izaslanstva je bio od 16. do 18. srpnja uh, u Tunisu. Predsjedavao je i predvodio delegaciju kolega Joel Leinen, E, kojem se zahvaljujem. Mi smo u Tunisu iznijeli e, želju da konsultiramo politički dijalog sa tom zemljom koja je privilegirani partner Europske unije. I Olajnen će nam reći više o tome. A prije nego što njemu dam riječ, kratko o drugom dijelu izaslanstva. Po prvi puta, nakon puno godina, e, naš odbor otišao u Alžir i to neposredno nakon što je u lipnju ove godine uspostavljen zajednički parlamentarni odmor između Europske unije i Alžira, gdje želimo dakle parlamentarni dijalog i suradnju s Republikom Alžirom. E, sastali smo se s nekoliko ministara, vanjskih poslova, e, unutarnjih poslova, s e, predsjednikom Narodne skupštine i sa predsjednikom odbora za vanjske poslove u toj skupštini. Govorili smo dakle o odnosima tom zemljom, ali govorili smo i o stabilnosti i sigurnosti u toj regiji. O, po ovom drugom pitanju Alžir ima važnu ulogu stabilizacije u toj regiji, a osim toga treba raditi na borbi protiv terorizma i borbi protiv radikalizacije. Toliko dakle o Alžiru, sada riječ ima Jolajnen o e, Tunisu. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dakle, tajništvo je veliki, veliki doprinijelo samom radu izaslanstva. U Tunisu e, vlada vrlo nestabilna politička situacija. Takvu situaciju smo zatekli. E, već prije je predsjednik dao izjavu u kojoj je dovedeno pitanje pozicija e, premijera. Dakle, moramo i znati da pred to je izbor i to je ta izjava je naravno izazvala vrlo burne reakcije. I e, isto tako e, su parlament, vidjeli, sreli smo se sa predstavnicima parlamenta, ministarstava i sl. E, što se tiče civilnog društva, tu smo kritiku zbog Um, spore provedbe reformi od svega uspostavljena samo izborna komisija, dakle ni provedena reforma sigurnosnog sustava uh, niti druge reforme, a isto tako um, su kritizirali i bezvlađe jer pravosuđe ne funkcionira. Isto tako mladi su dosta frustrirani. 30% uh, to je stopa nezaposlenosti mladih, obrazovni sustav je loš. E, Tunis je vrlo mlada e, država i mlade su istinu frustrirane jer ne vide nikakvu perspektivu za budućnost. Razlog tome jeste i e, situacija državne ekonomije, odnosno osnovu ili temelju tunskog gospodarstva je u rukama nekoliko, nekolicine obitelji, pogotovo ako govorimo o energetskom sektoru, ne koristi se novi izvori e, energije, jer sve je u rukama e, malog broja obitelji, dakle monopolizirano. E, potom komunalni, izbor, odnosno lokalni izbori su po prvi put e, pozitivan e, znak pomaka. E, došlo je do značajnih pomaka. Međutim, ono što nedostaje, nedostaje financijskih sredstava. Potom, Ministarstvo za migracije, tamo smo također govorili o tim temama, Tunes je i destinacija, ali i i tranzitna zemlja kada je riječ o migracijama. E, oni e, su spremni e, pružiti podršku kada je i surađivati kada je riječ o zaštiti granica. Tu su spremni i otvoreni za suradnju sa Europskom unijom. Ministar obrane također je govorio o pitanjima sigurnosti, problemima kada je riječ o terorizmu, na, pogotovo u gražnom području, isto tako nestabilnosti na granici prema Libiji, e, što e, ono što e, je zabrinjavajuće jeste izdvajanje 15% proračuna za pitanja sigurnosti. To je puno za jednu siromašnu zemlju. Isto tako smo posjetili od komisiju Trust and Dignity Commission. Dakle, tu imamo cijeli niz slučajeva kršenja ljudskih e, prava. Dakle, ono što je sada na redu je rješavanje velikih e, slučajeva i vidjeli smo da ova komisija na vlastitu inicijativu e, s vlastitim sredstvama zapravo nastavlja rad do kraja ove godine. Evropska unija ima veliki interes za postizanje demokratskih napredaka i gospodarskih napredaka u Tunisu i trebamo se intenzivno posvetiti toj zemlji. Hvala. Hvala e, kolega Lajne na ovom e, iscrpnom izvješću o Tunisu. A sada prelazimo na raspravu. Imamo dva javljanja za riječ, gospodin Milan Mon i gospodin Lopez. E, gospodin Milan Mon. Eh, pa zapravo se i nisam javio za riječ, međutim kad mi e, već dajete riječ, e, reći ću e, par riječi. Osobno mislim da smo uočili da je bilo dosta reformi, ali ekonomski gledano te reforme nisu provedene. Dakle, sa socioekonomskog stanovištva E, e, ta je zemlja zapravo e, se ništa ne mijenja i za mlade ljude je teško jer nemaju izgleda da dobiju radna mjesta. To je zemlja tranzita migracija kao što ja mislim da se radi o zemlji iz koje mladi ljudi odlaze u Italiju i drugdje jednostavno tamo ne vide perspektivu. Ja e, mislim da je to zapravo zemlja u kojoj se nisu ni počele e, reforme, socijalne ekonomske reforme. A isto tako dosta se žale na Europsku uniju. Često se često traže u Europskoj uniji rješenja, ali mi moramo reći da i oni sami moraju reformirati situaciju, ne mogu sve očekivati od nas. Hvala lijepa. Sada gospodin Lopez. Hvala lijepa. Drugi su već jasno govorili i objasnili e, što je bilo na našem putovanju. Ja ću ipak reći još nešto drugo. Mislim da je bilo jako pametno što smo bili u te dvije zemlje. E, Sjeverna Afrika i Bliski istok su od važnog interesa, od migracija, prirodnih bogatstava, sigurnosti i tako dalje, pa je važno da naš odbor ima tjesne i bliske odnose s tim zemljama. Međutim, e, situacija u Tunisu i Alžiru je različita. Tunis je jedina e, uspješna država e, nakon arapskog proljeća. Ona je jedino e, na dobro izašla iz arapskog proljeća. Ali e, cijela regija je dosta krhka i vidimo da recimo u Alžiru nije došlo do više prosperiteta niti više mogućnosti. E, trebamo zato e, ipak e, i dalje davati potporu Tunisu. Što se pak Alžira tiče, ta zemlja je puna traumi zbog građanskog rata iz 90. godina, iz kolonijalne prošlosti, jer njihov sustav se treba promijeniti i to na miran način. Međutim, svi se bojimo islamizma koji bi došao izvana i doveo do promjene režima. Dakle, jako je važno da podržimo ključne reforme, a naročito u domeni gdje imamo zajedničke interese govorimo ovdje o regionalnoj stabilnosti, prirodne bogatstva i e, izaslanstva kada idemo nekamo nam pomažu da ojačamo odnose. U tom smislu ova je izaslanstvo bilo zaista uspješno. Hvala lijepa. Još se e, dvoje kolega javljaju za riječ. Kolega Kastaldo i gospodin Zošnjec. I na kraju ću i ja se javiti. Hvala lijepa. Hvala lijepa, mm, David. Bilo je zaista inteligentno i relevantno otići u te dvije zemlje u tom času. Velik broj među vama zna da ja jako pratim situaciju u tim dvijema zemljama u kojima ste vi bili. Posljednjih sam godina bio i izvjestitelj e, za e, Tunis i četiri puta sam bio e, promatrač na izborima i čak voditelje e, misije za nadzor izbora u Tunisu. E, dakle, htio bih reći par riječi o tome. E, možda bih dodao neke elemente. Sadašnja klima je vrlo složena i zato što u Tunisu sada u dva stupa sadašnje oporbe E, postoji raskol. S jedne strane tu je predsjednik Republike opet, a s druge pak predsjednik vlade. Oni su također u e, opozicijskim stavovima. Ustavni sud još nije zaživio, to je jedna poteškoća. Nadalje, postoji e, problem vezan za izbore. E, a tu možemo samo nakalemiti još i jasan politički sukob između dvije stranke na vlasti. I dakle potrebne su e, reforme, ali pitanje koje želim postaviti kolegama jeste da li se vama činilo zbog suprotstavljanja u E, većinskim strankama e, postoji prepreka da za rješavanje temeljnih problema i hoće li se to moći prebroditi, hoće li se moći početi rješavati ekonomski i socijalni problemi prije predstojećih izbora. Jer u protovnom javlja se velik rizik za demokraciju u toj zemlji, a možda jedine jedina zemlja gdje postoji neka nada za bolju budućnost e, i u Sjevernoj Africi i e, na Bliskom istoku, da li je to nešto gdje ste vi ipak vidjeli dakle, neki tračak nade? Hvala i na kraju gospodin Zožnjec. Hvala. Htio sam spomenuti pa stvari vezane za tu misiju. Prije svega, ne mislim da je bilo dobro otići u obje zemlje e, u e, jednom putovanju, jer zapravo nije bilo dovoljno vremena u jednoj ni u, a ni u drugoj zemlji. E, dakle, svi sastanci su bili vrlo užurbani. Žao mi je što nisam mogao govoriti više i postaviti pitanja E, o zatvaranju crkava u tim zemljama, što sam bio obećao kršćanima u moje zemlji. Osim toga, različiti smo pristup imali u našem izaslanstvu u obje zemlje. U, e, u Alžiru smo gotovo došli tamo kao privatne osobe. Tako su nas barem primili. Dok, oprostite, u smo, dakle ovo je bilo u Tunisu što sam rekao, a u Alžiru je, smo primljeni e, na vrlo formalan način. Dakle, u Alžiru smo dobili e, svu moguću pažnju protokolarne prirode, dok u Tunisu nismo imali e, to formal, nismo tako formalno bili dobro prihvaćeni. Tunis je jako pomirljiv prema svema što mi tražimo, dok se Alžir nekako e, više protivi tim stvarima i više se afirmiraju, a njihovi političari se više afirmiraju, kažu da se s nečim ne slažu i oni jednostavno kažu da i oni imaju problema zbog našeg pristupa Libiji i smatraju da je Europa odgovorna za krizu u Libiji. A e, i jednostavno kada mi nešto kažemo, onda oni kažu dobro u redu, ali dajte nam e, novac za to. Dakle, tako izgledala ta e, posjeta i tako sam ja to vidio. Gospodin Zošnjec, hvala na vašim primjedbama. Ja teško mogu udovoljiti vašim e, zahtjevima i malo sam već odustao, ali moram reći da ste učer imali apsolutnu mogućnost da ste mogli postaviti koliko god ste pitanja htjeli i sjećam se da ste u Alžiru mogli postaviti pitanja o kršćanima. Evo, jednostavno sam to htio reći jer ne mislim da ste u potpunosti bili u pravu u vašem komentaru. A prelazim sada na devetu točku dnevnog reda, provedba sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Moldove. Dajem riječ gospodinu Ostrovicisu. Hvala lijepa. Pokušat ću biti kratak. Moram otići jer imam eh, eh, let vrlo rano. Žao mi je da je izvješće koje smo načinili o provedbi e, sporazuma e, nije izazvao e, ne znam koliko je, zapravo je dobio veliku pažnju, 180 amandmana, što je dosta. mi smo načinili određen broj kompromisnih amandmana na gotovo e, sve članke našeg izvješća. Moram reći da se i dalje držimo iste linije, a to je da je e, Moldavske i put ka Europi prilično u opasnosti jer u Europskoj uniji u cjelini se gubi povjerenje u e, moldavski narod i tu trebamo tražiti opitljive rezultate, a ne samo političke deklaracije. Stoga smo izrazili ozbiljnu zabrinutost nedavnim izjavama vlasti iz e, Moldove, koji su jednostavno otišli korak natrag u odnosu na demokratske standarde e, vezano za preporuke Venecijanske komisije e, nakon što nisu potvrđeni rezultati izbora za gradonačelnika Kišinjeva. I e, dakle, e, dovodi se u pitanje taj izborni postupak i zakon. A osim toga, e, govorili smo i o situaciji vezano za prijevaru od milijarde američkih dolara. Iako smo zabrinuti zbog situacije s medijima u Moldovi koji su jako u rukama tek nekoliko igrača. Izrađujući ovo izvješće, bio sam e, u skladu s našim prethodnim rezolucijama, među inima ono od 5. srpnja ove godine, nakon što nisu podvrženi rezultati, odnosno su poništeni rezultati izvora za gradonačelnika u Moldovi, kao i ono od 17. srpnja vezano za e, mikrofinansku pomoć e, Moldovi. Predsjedavajući, bilo mi je jako drago da sam sa većinskim klubovima zastupnika dobro surađivao, ne možda sa svima, ali oni će nam možda objasniti um, stavove njihovog kluba. Imamo dakle kompromisne amandmane koje mislim mogu biti dobar temelj za daljnji rad. Hvala. Hvala gospodine Ostrovićius. A sada e, ostali kolege, gospodin Preda, gospođa Kalnjete, gospodin Boštinaru, gospodin Schaffhauser i to je to. I gospodin Castaldo. Imamo šest govornika, molim ne dulje od dvije minute. Najprije naš izvjestelj u sjeni, gospodin Kristeja. A ne, tu se je sada i gospodin Kovačev. proste, pokušamo i jednostavno ustanoviti tko se sve javlja za e, e riječ po ovoj e, točki dnevnog reda. Prvi će dakle dobiti riječ gospodin Kovačev na dvije minute. Hvala lijepa i hvala Petrasu na ovom izvješću i na e, svim naporima koje je uložio kada je napisao kompromisne amandmane. Jučer smo o tom razgovarali za vrijeme sastanka izvjestitelja u Sijeni. Najvažniji amandmani našeg kluba su oni koji smo vidjeli u kompromisnim amandmanima. Međutim, naš klub je i dalje kritičan prema vlastima iz Moldove koji ne mijenjaju ponašanje Stoga smo skeptični da će doći do pomaka od statusa quo koji sada postoji u bliskoj budućnosti. Već sam spomenuo da e, socijalisti u Europskom parlamentu pokušavaju ublažiti izvješće kako bi se izvješće više svidjelo moldovskim vlastima. Moj klub ne smatra da je taj pristup ispravan te neće podržati amandmane kojima se pokušava oslabjeti kritični ton cijelog izvješća. Smatramo da su demokracija, pravna država, e, sloboda govora, da je to nešto e, što se ne može dovoditi u pitanje i e, ne možemo podržati amandmane i tekst izvješća kojima se pokušava oslabiti kritičan stav parlamenta i ovog odbora prema moldovskim vlastima. Želim puno uspjeha izvjestitelju. E, hvala dakle na svima koji su surađivali na ovome. A sada kolega Kristeja iz SID-a. Hvala lijepa. Vjerujem da je predstavio dobar tekst. Radi se o dobrim temeljima na kojima se može izgraditi jaka poruka u ime Europskog parlamenta. E, moj klub uložio je određen broj amandmana. S obzirom na to koliki broj kolega uloži amandmane, Mislim da postoji problem da umjesto da ovo postane izvješće Europskog parlamenta o Moldovi se više i koji se usmjeri na provedbu e, samog e, ugovora o stabilizaciji pridruživanje, da se više usmjerava na to da postane predizborni manifesto. Naravno da situacija tamo nije savršena i zato bi bilo bolje da odložimo glasanje, kao što smo već ranije radili u sličnim sustavima, kako se ne bismo miješali u političku kampanju i e, izborni proces. To je prvenstveno u interesu Moldove, ali također u interesu ovog parlamenta i vjerodostojnosti koju može uživati u očima moldovskog naroda. Zeleni će e, slijediti tu liniju jer interes Moldove i njezinih građana je taj da Moldova treba ostati e, bliska e, Europi. Dakle, to je nešto što ne treba e, praviti razlike među pojedinim političkim strankama u parlamentu i ovaj parlament je bio najbolji kad je bio jedinstveni govorio jednim glasom. I nadam se da tenzije iz Kišinjeva se neće odraziti u radu našeg parlamenta te da e, klubovi ovdje ne reagiraju kroz prizmu onoga što misle njihovi politički partneri u Moldovi. Hvala. A sada gospodin Kastaldo. Hvala lijepa. Zahvalit ću izvjestitelju na uloženim naporima da izradi tekst i kompromisne amandmane. Ne možemo e, si praviti da situacija u Moldovi nije složena i e, komplicirana. Ima puno kritičnih točaka, nezavisnost medija primjerice i pravna država prije nekoliko godina kada su se vodili predsjednički izbori, kada nam je na tiskovnoj konferenciji po prvi da se dogodilo da mediji nakon naše izjave nisu postavili ama baš ni jedno pitanje. Mislim da je to bilo jako znakovito. Žao mi je što osobno nisam mogao doći jučer na sastanak izvjestelja u Sijeni, ali smatram da je vrlo važno reći ono što se reći mora i naravno uvijek treba imati konstruktivnu kritiku. Trebamo uvijek naravno uzimati u obzir i rokove i vremenske momente u toj zemlji održat se izbori i mislim da trebamo ozbiljno uzeti u mogućnost da se odgodi glasanje u izvješću jer za nas je od temeljne važnosti da e, dobru europsku perspektivu za Moldovu i dalje zadržimo. Ne bih htio da glasajući malo prije izbora to izvješće postane e, oruđe u rukama mnogih e, stranaka protiv te protiv tog europskog puta mi bismo trebali reći e, da želimo europsku orijentaciju za Moldovu. E, uvijek moramo biti kritični, ali istovremeno i konstruktivni i mislim dakle da to moramo pomno razmotriti što ću, ja ću također pomno pratiti rad na ovom izvješću. Hvala. Hvala. Gospodin Preda, dvije minute. Hvala lijepa. Čestitam kolegi Ostrovicijusu i reći mu da će ga Europska pučka stranka podržati u ovim kompromisnim amandmanima. E, osvrnut ću se na neke amandmane koje sam ja uložio kako bih time ilustrirao situaciju u toj nesretnoj zemlji. Znamo to da vlada, parlament, mediji i pravosuđe su u osnovi u rukama e, plahodnjuka jednog oligarka, dakle jedne jedine osobe. On e, van te zemlje nema zapravo e, nikakvu potporu. On je inače član Rumunjske socijaldemokratske stranke. On nema više nikakve potporu u Europi. On zapravo se lažno tako predstavlja, što u Moldovi jer to može budući da su svi mediji u njegovim rukama. Mi smo vrlo jasno rekli naše stavove da neće dobiti više financijske pomoći niti za proračun, niti u vidu makrofinancijske pomoći sve dok se ta situacija ne izmjeni jer Moldova više nije demokracija već autoritarna država koje dakle taj oligarh vodi i koji ima potporu u Rumunjskoj, a to je država članica Europske unije. Ove, čitava ludost vlada tom zemljom. Tako takozvani atentati se prikazuju kao se navodno događaju ili u Bukureštu ili u Kišinjevu. Dakle, dok neće biti znakova demokracije u toj zemlji, neće dobivati pomoć iz Europske unije a odgoda izbora po želji gospodina Plahodnika jednostavno je ilustracija kako se ta zemlja odmiče od europskog puta, što mi je jako žao. Hvala Kristijanu Predi. Sada gospodin Bostinaru, dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući. Ponovno naglašavamo onaj prijedlog koji je iznio naš izvjestitelj u sjeni da se odgodi glasovanje i da se omogući izvjestiteljima u sjeni da e, dođu do dogovora koji bi trebao uključiti i naše doprinose. Osim četiri e, amandmana, nijedan amandman e, socijaldemokrata nije uvršten u kompromisne amandmane i to nama je neprihvatljivo. Drugo, što želimo? Da li želimo poslati poruku da je Moldova i dalje još samo jedno ratište na kojem ratuje EPP ili želimo imati uravnoteženi konstruktivni način da damo svoj doprinos političkom životu u Moldovi prije izbora ili želimo dati otrovni poklon EPP-u Možemo to učiniti većinom, ali ne zaboravite radili smo to u slučaju Beriše i u još jednom drugom slučaju i znate kako je to završilo. I zato, gospodine predsjedajući, vas zaista pozivam da uzmete u obzir e, ove ovaj zahtjeve da se odgodi glasovanje i da se omogući daljnji pregovori koji bi doveli do jednog uravnoteženog kompromisa kod ovog izvješća. Jer jako je lako odigrati to ovako i onda ti plodovi našeg e, razjedinjenog rada završe u Moldovi. Hvala gospodine Bostinaru. Rebeka Hans, e, dvije minute. Naravno da se uvijek može govoriti o odgađanju glasovanja, no ono što ne bi bilo dobro kada je riječ o ocjeni sporazuma o pridruživanju jest promicati odnosno mm, da e, odnose e, naših klubova sa e, strankama, političnim strankama u tim zemljama e, zapravo pomoćuju naš pogled na cjelokupnu situaciju. Stoga e, želim poručiti Moldovi da negativna iskustva, negativni trendovi nisu ništa novo. E, od tog velikog slučaja prevare od jedne milijarde dolara to nije ništa novo. Od tada pratimo ovaj negativan trend, pratimo jačanje um, moći u parlamentu um, i najnovija događanja, a to je nepriznavanje um, izbornih rezultata u Kišnjevu, potom e, svi protesti koji su tamo organizirani priprema eh, za nove izbore, novog izbornog zakona, sve to eh, izazvalo je i snažnu kritiku, opravdanu kritiku i iz sveg toga nećemo izaći e, pozitivno ako sada pokušavamo uzeti u obzir e, i paziti na postojeće alijanse za vladajućim strankama tamo. Moramo jednostavno e, naučiti našu lekciju iz prethodnih odnosa i imati to na umu. Hvala. Hvala Rebeka. A sada imamo još dva govornika. E, Kanjete i Gomeš. Hvala. Govorit ću e, latvijski, pa vas molim da stavite slušalice. Zaista cijenim e, nastojanja gospodina Strevićusa da osmisli ovo izvješće koje odražava stvarnu situaciju u Moldovi. Mislim da Europski parlament je izrazio ozbiljnu zabrinutost e, prijetnjama na putu Moldove ka Europi. I ovom izvješću moramo poslati jasan signal. Dakle, ni na koji način neće Europski parlament podržati odlaganje e, glasovanja o ovom izvješću, jer bi to odlaganje značilo da Europski parlament sluša glavnog oligarha i njegove želje, povinuje se njegovim željama i njegova pobjeda e, što se tiče glasovanja u Kišinjevu pokazuje da nema pravne države, da mediji nisu nezavisni i samo oligarsi e, vode kolo tamo i ovaj predmet e, prevare od milijardu dolara nije istražen kako treba. Niko nije priveden licu pravde. Nitko e, ne govori u ime političke oporbe i civilnog društva i to što Moldova nema financijsku podršku i da isplate Moldovi se mogu nastaviti samo ako se održe mm, fer, pošteni izbori i tek nakon, toga. E, hvala gospođi Kalnijete. Sada dajem riječ gospođi Gomeš. Nekoliko ljudi iz Moldove e, mi se obratilo i oni su mi zaista opisali situaciju koja zapravo predstavlja poricanje pravne države. Pokazuje se da oni krše sva pravila e, pravne države i izabrani gradonačelnik nije mogao e, preuzeti svoju dužnost. To je zapravo nezamislivo u državi koja ima sporazum o pridruživanju s Europskom unijom. Razgovarala sam s ljudima o implikacijama ove prevare od milijardu dolara i to je zaista zabrinjavajuće. Nije provedena nikakva istraga, nitko nije odgovarao za to. Mislim da je naša dužnost, naša dužnost, da e, vršimo pritisak i to bi trebalo biti odraženo u odlukama ovog parlamenta. Hvala e, kolege. Gospodin Schaffhauser također se e, javio za riječ. On će imati zadnju riječ sada. Hvala. Evo, mogu se složiti s gospodinom Astrevićijusom i njegovim izvješćem i sa gospodinom Predom. Mada, eto, e, oni su ipak e, Šoroševi ljudi. Mislim da je ovo izvješće jako dobro. E, ne bi bilo dobro da e, zaustavimo sve su financijsku pomoć. Važna je ta istraga i jedan dio tog novca se reciklirao, kao što vidimo u tisku. I stvari su bolje na Kosovu. Jesu li stvari bolje na Kosovu, jesu li stvari bolje u Ukrajini? Kada govorimo o tome da sredstva nestaju i demokracija se gasi, mislim da je e, situacija puno gora negdje drugdje. Ali ja ću podržati ovo izvješće. Hvala kolege na ovoj raspravi. Jel gospodina Strevićius još zadnja, zadnja riječ i onda možda nekoliko primjedbi s moje strane. Saslušao sam vaše argumente vrlo pažljivo i zapravo se tu puno u velikoj mjeri radi o tome e, možemo li odgoditi glasovanje ili ne. Na klubovima da odluče, samo da vam kažem da kalendar na kojem, dakle, prije šest mjeseci smo dogovorili taj kalendar i e, tu smo uzeli u obzir i kraj saziva Europskog parlamenta. I mi ne možemo glasovati niti na e, plenarnom zasjedanju, niti u odborima nakon izbora u Moldovi. To naprosto nije moguće. I ovaj vremenski raspored e, oko kojeg smo se konsenzusom dogovorili je povezan sa onime što radimo u Gruziji i Ukrajini. To je još jedna stvar. No, opet na vama je da odlučite. Ja vam samo želim naglasiti što smo se mi svi zajedno dogovorili. Gospodin Astrevićius će pronaći rješenje, siguran sam u to, uključujući i to da uzme u obzir ono što brine sve države. Izvolite. ako hoćete riješiti situaciju u Moldovi, trebao bih se ja kandidirati kao nezavisan kandidat da promijenim način na koji se vodi politika u toj zemlji. No, e, kolege, predsjedavajući, hvala vam na konstruktivnim i solidnim e, primjedbama i komentarima. E, mi imamo izbore i u Gruziji, ali do sad nije bilo nikakvih sugestija da se odgodi glasovanje o Gruziji, jer ne radi se o izborima. Znate kako se kaže, it's the economy stupid ali e, to nije samo stvar u ekonomiji sada. Naprosto se ne donose prave odluke. Situacija u Moldovi samo je veoma kompleksna. Gospodine predsjedavajući, nudim vam dobar prijedlog da, dakle, da pokušamo e, osmisliti bolji konsolidirani izvještaj. ću se sa e, izvjestiteljima sjeni i e, htio bih da tamo budu zastupnici, a ne njihovi savjetnici jer oni moraju preuzeti političku odgovornost. Žao mi je što to moram reći. Neki politički klubovi su poslali svoje savjetnike, nemam ja ništa protiv njih, oni su kompetentni, ali moramo biti hrabri i moramo se suočiti sa realnošću i donijeti odluke. Dakle, E, nema odgađanja i još jedan sastanak izvjestitelja u sjeni. Molim vas da to organizirate u ovom momentu 9. E, listopada glasujemo o usvajanju ovog izvješća. E, Kristjan. Gospodine predsjedavajući, mogu li samo jednu stvar poslovničke prirode? Molim vas da neke od naših kolega koji gura neka evo obsesija da ih na neki način malo disciplinirate, jer ovo je zaista sramota. Pokušao sam doći do točke 10, eh, Gruzija, i vidio sam da temperatura raste u ovom odboru kad krenemo na temu Moldove, ali sada idemo u Gruziju i tu može malo opet doći do smanjenja temperature. Točka 10. Dajem riječ gospodinu Mamikinsu. Hvala e, kolege. Reći ću vam nešto o tome e, kakva je situacija o provedbi sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Gruzije. To je prvo izvješće o toj provedbi, pa je stoga još i važnije moramo vidjeti da postoji e, praktična vrijednost, moramo imati konkretne preporuke kako bi zajedničko upravljanje provedbom bilo učinkovitije. Želim zahvaliti svima vama, dragi kolege, koji su dali svoj doprinos u vidu amandmana. I sada imamo 228 e, amandmana i to pokazuje koliko je relevantna ova tema. U ovom momentu radim na kompromisima o kojima ćemo razgovarati na sastanku izvjestitelja u Sijeni 3. listopada u Strasburu i siguran sam da ćemo uspjeti e, postići jedan široki konsenzus. Mnogi amandmani odnose se na iste teme, kao što je dobro upravljanje, borba protiv korupcije, uključenje civilnog društva i tako dalje i drago mi je da vidim da većina komentara naglašavaju napredak koji je postignut u Gruziju od stupanja na snagu e, sporazuma o pridruživanju i radujem se e, plodonosnoj budućoj suradnji kako bi to izvješće bilo dovršeno i još jednom vam hvala. E, hvala gospodine Mamikins, bili ste kratki, koncizni kao i uvijek. Hvala vam i na tome. A sada dolazimo do izvjestitelja u Sjedni. Preda Gomeš, gospođa Harms, Gastaldo Gala, gospođa Kalnijete su se javili za riječ. Kristjan Preda. Hvala. Želim samo reći da e, govorim u ime gospodina Štetine koje je e, izvjestitelj u Sjeni nije nažalost mogao doći ovdje. On je podnio neke e, kompromisne amandmane. Ja sam također neke amandmane predložio koji idu dalje od ove opće ideje da se konsolidira suradnja sa Gruzijom. Također sam naglasio potrebu da se provede ambiciozan plan rada kojem je cilj da se depolitiziraju institucije, državne institucije i da se ograniči utjecaj vlade i da se poveće, e, poboljša transparentnost, borba protiv korupcije je veoma važna u ovom kontekstu i trebamo se pobrinuti da zaista e, pravosuđe bude nezavisno. To su ciljevi koje e, dijelimo s našim kolegama u Gruziji. Imam neke amandmane koji se usredotočuju na potrebu da imamo slobodne medije, e, da se ne zastrašuju novinari. Nažalost, u toj državi kao i u drugim državama u toj regiji postoje momenti i neki znakovi koji ukazuju da postoji pritisak od, od strane političara. Hvala Kristijanu Predi, Ana Gomeš. Ja pratim situaciju u Gruziji od 2016. Eh, kad smo pratili prvo izbore i imamo radnu skupinu za demokraciju i izbore u kojoj sam također članica. I situacija se zaista poboljšava. Imamo eh, živahno civilno društvo, to je vrlo važno. Partnerstvo s nama je veoma važan instrument za društvo u Gruziji. I naravno ima cijeli niz problema koje treba riješiti. Ali na nama je odgovornost eh, da koristimo sve mehanizme u okviru eh, sporazuma o pridruživanju kako bismo pomogli Gruziji onim Gruzicima koji se žele promijeniti zaista. U izvješću i mm, gospodin Preda su ukazali na neke probleme i pitanja. Pitanje pravosuđa, reforme pravosuđa. To je zaista od ključne važnosti. To je područje gdje e, možemo zaista stvari poboljšati. Jer možete imati jako aktivno civilno društvo i e, pluralistički mediji, pluralističke medije i zaista imamo te medije koji iznose e, stavove oporbe. Mada ima i onih gdje se ti glasovi ne mogu čuti, a oni su jako e, popularni među stanovništvom. No imamo te političke, imenovanja u pravosuđu i to dovodi do nekažnjavanja kaznenih djela. Prošlog tjedna sam se sastala sa organizacijama civilnog društva u Gruziji i oni svi sa mnom dijele tu rezultate te analize. Dakle, vidi se pozitivan razvoj, ali oni također naglašavaju nekoliko slučajeva gdje je došlo do nekažnjavanja i to e, osoba iz državnog e, sigurnosnog e, aparata, služba sigurnosti. U jednom slučaju radilo se jednom mladiću koji je ubijen u operaciji koja je navodno bila dio borbe protiv terorizma na području gdje žive Čečeni, pripadnici manjine. I to je dovelo do problema i nepovjerenja u državni aparat. Također je zanimljivo vidjeti još jednu stvar, dakle korupcija E, potrebno nam je da funkcionira e, sustav pravosuđa i vidim da su kriptovalute Naravno, nije to nešto što je problem samo tamo i mi u Europskoj uniji trebamo e, držati to na oku, ali to je sigurno jedan instrument koji omogućuje širenje korupcije. I na kraju ću samo još reći da izbori, predsjednički izbori koji su pred nama, izgleda da će oni biti interesantni, interesantni kandidati i ljudi nisu to očekivali. Na svu sreću sam se sastala sa dva kandidata oporbe i oni su rekli da su zaista mogli svoju kampanju voditi po cijeloj zemlji bez ikakvih problema, tako da evo želim naglasiti i to. Hvala. zaista kasnimo, stoga molim vas da ne govorite duže od dvije minute, gospođa Harms. Evo, nastavit ću tamo gdje je Ana komeš stala. Dakle, postoje pozitivni razvoj u Gruziji, a ja ovdje ne želim samo govoriti o pripremi izbora, nego također ukazati i na najnoviji val protesta ovog ljeta, koji se tretira na potpuno drugačiji način vlada se tu postavila vrlo razumno po mom mišljenju. Imamo potpuno novi pristup. I nadalje postoje problemi kada je riječ o novinarstvu. E, dakle, tu e, smo vidjeli da smo neprestano u, e, tu, u pregovorima sa gruzijskim vlastima i njihovim predstavnicima. Međutim, tu ne stojimo pred zatvorenim vratima, tu se također događa cijeli niz e, stvari, potom reforma e, tajni e, službi, to je također nešto što je vrlo važno, a na kome je već o tome govorila, a isto tako su i velike promjene kada je riječ o slučajevima kršenja ljudskih prava. Međutim, Tursko povezano je sa situacijom u Turskoj. Dakle, ovdje se imali teri izvječe među ostalima i e, pitanje međunarodnih škola i u Moldavi i u Ukrajini i u Gruziji. Vrlo je važno da Europski parlament sustavno pristupa tome pitanju i problemu pritiska koji Turska e, vrši na ove tri zemlje, a što onda rezultira do velikih kršenja e, ljudskih e, prava i u e, Motavi i u Gruziji i upravo u tom pogledu, u toj situaciji u kojoj se Turska vrši vrlo velik pritisak, Europska unija tim zemljama treba pružiti veću podršku. Hvala Rebeka, gospodin Kaler. Hvala. Mogu podržati puno toga što su kolegice Komeš i Harms rekle. E, se, međutim, treba i pozitivno naglasiti da je Gruzija do sada uspjela odoliti pritisku Turske e, poneprije kada je riječ i o um, izrađivanju građana. Međutim, situacija u Moldavi. Ako to usporedimo za situacijom u Moldavi, onda se to uopće ne može nikako uspoređivati. Iako tu naravno postoje neke paralele, međutim ja to ne bih eh, sada svrstavao u iste kategorije. Gruzija je znatno manja od eh, Ukrajine i onda moramo reći da naravno i kvantitativno gledano tu je manje problema. E sada ne bih htio ponavljati ovo što su kolegice već rekle, no ono što ovdje doživljavamo jeste politička polarizacija. Čak i ako eh, ja sam ja vrlo otvoreno razgovarao i mogu otvoreno razgovarati s predstavnicima e, vlasti i stranaka. Iako ima možda se tamo čuje naš glas to je nešto što mogu pozitivno naglasiti. Ipak e, suočavamo se sa političkom polarizacijom i prije ocjeni e, novinarskog sektora trebamo možda ukazati na korištenje pouzdanih izvora primjerice novinari bez granica ili pak mm, Freedom House, e, dakle i koristiti takve izvore za ocjenu same situacije u novinarstvu. E, time mm, i možemo zajamčiti da dolazi i do e, stručne evaluacije te na taj način mm, utjecati i na same formulacije, odnosno izmjene u e, ovom izvješću. Hvala, a sada riječ ima gospođa Kanjete. Hvala, hvala gospođa gospodine predsjedavatelju, dakle govorit ću na latvijskom stoka, molim vas uzmite slušalice da biste čuli prijevod. Dakle, nema sumnje da usporedbi s Moldovom e, Gruzija puno bolje izgleda, dakle imajući u, uzimajući u obzir i e, provođenje reformi, funkcioniranje demokracije. Međutim, ključne reforme, kao što je pravosudna reforma, e, to su reforme koje kasne potom vodeće e, stranke. Čini kao da se one snapaju e, što ima svoje učinke. međunarodna organizacija ne možete e, im pristupiti ako ako nemate zagovornika na državnoj razini. Oni koji trenutačno upravljaju u moraju znati da demokracija podrazumijeva podjelu e, vlasti te također postojanje opozicije. Mora se uzeti u obzir, e, mora se uzeti u obzir i mišljenje e, oporbe. Oni moraju imati mogućnosti da predstavljaju svoje mišljenje i svoje izborno tijelo. Ehm, situacija eh, medijima nije prihvatljiva. Zaključno želim reći da je Gruzija mora napraviti još puno na putu ka demokraciji, bilo da je riječ o reformi pravosudnog sustava, o ulaze oporbe, ali isto tako u uspostavljanju neovisnih medija. Hvala. Ehm, Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala kolege i kolegice, hvala vam na vašim mišljenjima i komentarima. Uzet ću tu u obzir radeći na ovom izvješću i vidimo se ponovno na sljedećem onda sastanku. Dobro. Dakle, 9 e, listopada imat ćemo glasovanje u AFET-u, a onda na plenarnom zasjedanju u prosincu. Sada? Ne, gospodin Kaler. Evo, samo kratko. Upravo su me obavijestili da predsjedavatelj Gruzijsko um, Europskog parlamentarnog odbora je ovdje e, sa svojim kolegama iz Gruzije, stoga želim ih samo pozdraviti. upravo su ušli, pa nismo imali priliku da ih pozdravimo ranije. Dobrodošli. Time možemo prijeći sada i na sljedeću točku, a to je predstavljanje studije o predstavljanje studije razvoja institucionalnog okvira za provedbu sporazuma o pridruživanju u Gruziji, Moldovi i Ukrajini. Sada je pitanje tko će predsjedavati Rebeka, hoćeš li ti preuzeti? Moram obaviti jedan hitan telefonski razgovor. Vratit ću se za 15 minuta. Rebeka, hoćeš li preuzeti moje mjesto? Okay, thanks uh, for uh, hvala na ovom ukazanom povjerenju. Rado ću preuzeti mm, ovu funkciju predsjedavanja ovim dijelom sastanka. Imamo Radili smo slične studije u različitim kontekstima, razgovarali smo o ovome i u Kijevu i sada mi je vrlo velika čast pozdraviti Katarinu Vojčuk iz sa sveučilišta u Birminghamu. Ona je specializirana na odnose Europske unije poslovjetskih e, e, zemalja, istočno partnerstvo e, te evo posjetit ću vas da 30. kolovoza provedene su tri studije o sporazumima o pridruživanju i dakle tada su bile predstavljene. Danas se predstavlja posljednja studija i e, pri tome se fokus stavlja na institucionalni okvir za provedbu ovih sporazuma, odnosno kako i zašto su dijelovi ovih sporazuma pridruživanja dobro provedeni, a drugi nešto lošije. Evo, odmah riječ predajem profesorice Vojčuk i iskoristit ću ovu priliku da kažem sljedeće iskustva onih kolega koji rade u AFET-u i u Europskom parlamentu, a također, dakle, iskustva s provedbom sporazuma također trebaju biti predmete rasprave jer proces provedbe implementacije je puno zahtjevniji i složeniji nego što se to na početku očekivalo. Ovo su vrlo ambiciozni projekti sporazuma o pridruživanju i meni je bilo osobno vrlo važno vidjeti da u ove tri partnerske zemlje postoje vrlo težavajuća okolnosti da imaju imajući na umu također i rusku agresiju. To je znači u Ukrajini imamo puno veći pritisak nego u druge dvije zemlje, ali to su one posebne okolnosti koje dodatno koje dodatno utječu na ove vrlo ambiciozne procese u tim zemljama. E, gospođo Vojčak, riječ dajem vama i drago mi je što ste danas s nama ovdje. I have to apologize to the Moram se ispričati e, i na brzini, neće sam brza govornica, ali evo, dnevni red je dosta, e, gust. gust, e, puno to ekspertize, poslušala sam e, raspravu koja je prethodila ovome, no ja bi se ovdje htjela zapravo fokusiti na nešto drugo. Napravit ću korak unatrake i ispričavam se onima koji možda očekuju da će ovdje govoriti o dubokim detaljima ja ću rado se mm, osnoviti na detalje ako ćete imati pitanja, no želim se fokusirati na ono što ovi sporazumi o pridruživanju znači za te zemlje, ponaprije kad je riječ o njihovoj provedbi. E, riječ je o koordinaciji. Kao što znate, sporazumi o pridruživanju su jedne od najsloženijih ugovora e, diljem svijeta. I potpisani su s ugovorima e, sa zemljama koji imaju različite stupnjeve društvenog, gospodarskog, političkog razvoja i koje se suočavaju s velikim izazovima. U ovoj studiji obuhvaćeno je uistinu što se sve događa, koji su institucionalni mehanizmi stvoreni kako bi se provjetili ovi sporazumi kako bi ove zemlje bile u mogućnosti da ispune svoje obveze u zadanim rokovima. E, o tome ću govoriti nešto kasnije. E, dakle, ovdje imate što je zapravo osnovni e, obhod ove studije i e, moram reći da se ovo temelji na mojim prethodnim iskustvima. Putovali smo u sve tri zemlje, raznim, sudjelovali raznim raspravama. Ali kada govorimo o institucionalnim mehanizmima, tu su ključna tri elementa tako Dakle, pitanje imamo li podršku na najvišoj političkoj razini, ne samo kada je riječ o nekakvim izjevama, nego također i poticanju e, provedbe. Riječ je o koordinacijskom mehanizmu. E, dakle, postoje li tijela i na razini vlade i na razini parlamenta koji se bave koordinacijom e, provedbe ugovora te e, na kraju je pitanje institucionalnih e, kapaciteta i u parlamentu, odnosno parlamentima, te također i u okviru resornih ministarstava i znaju li što se i zašto se tako nešto e, čini, pogotovo kada je riječ o provedbi. Sada nekoliko riječi o prethodnim raspravama. E, ono što ovdje imamo jesu vrlo složeni sporazumi koji zapravo su dva sporazuma u jednome. E, s jedne strane imamo političku suradnju, sporazum o političkoj suradnji, politički dijalog. Dakle, imamo jedan politički aspekt ugovora koji sadrži e, opće E, e, pravne odredbe bez e, ikakvih rokova. A to je itekako važno, pogotovo kada je riječ o demokraciji, o ljudskim pravima i reformi izbornog sustava. Tu nema specifičnih rokova, niti ikakvih mjerila. Potom imamo onda tehničke aspekte ovog sporazuma kao što su sektorska suradnja i DCFTA. E, pojedine odredbe su vrlo detaljne, e, upućuju na razne e, razne odredbe. Dakle, imamo vrlo dvije različite komponente. I kada govorimo o ovim sporazumima, onda nekako se uvijek koncentriramo ili na jedan ili na drugi aspekt, a ne na oba istovremena. I ono što je ovdje važno reći jest da ponekad su, e, imamo imamo e, određeni raskorak ako sagledavamo političke i ove tehničke aspekte sporazuma. Ako pogledamo ovu političku razinu, politička razina je vrlo važna i to smo vidjeli iz prethodne rasprave. Riječ je o političkom konsenzusu, dakle riječ je o proeuropskoj e, orijentaciji, ali i riječ je o tome da se promiču ključne političke reforme. Nije tu samo riječ o djelovanju elite, nego isto tako ako da na, i postoje osobe koje nadziru um, uh, samu provedbu i koji uh, guraju provedbu uh, sporazuma. To je nešto što je vrlo važno jer imamo veliku fluktuaciju na političkoj razini. I moram reći, e, ovo je u ovom slučaju e, ono što je puno slabije od drugih aspekata same provedbe. Primjerice administrativno Ono što smo vidjeli na administrativnoj razini jeste da e, najvažniji elementi provedbe su već ostvareni. Tu postoje koordinacijska tijela, imamo jačanje kapaciteta u, pojedinim ministarstvima, te također i u parlamentu, do duše neadekvatna, ali i ipak postoji određena ekspertiza, te također svijest o tome da je ekspertiza potrebna. No, ono što ovdje možemo ja, se jasno vidi jeste da um, postoje primjeri dobre prakse eh, koje, na kojima se temelji djelovanje u tim zemljama, dakle uspostavljanje parlamentarnih odbora, također koordinacijskih tijela, dakle to je ono što imamo u tim zemljama. Međutim, postoji velika razlika se među s jedne strane da postoje te uh, eh, sveta tijela, a s druge strane da ta eh, tijela radi, da postoje funkcionirajući e, procesi. Znamo primjerice da u Ukrajini eh, par, se još mora riješiti pitanje unutarnjeg internog funkcioniranja parlamenta, do naženja zakona i slično. Dakle, na koji način će koordinacijsko tijelo djelovati ako parlament ne funkcionira? Dakle, nije ono što je važno jeste da eh, svi ovi aspekti profunkcioniraju. Ono što je isto tako važno jeste institucionalni mehanizam koji izoliran ne funkcionira. Dakle, on mora biti u, integriran u širi politički kontekst i vlad nema sumnje da provedba sporazuma o pridruživanju i, i tako e, reći e, gura zemlju i zapravo potiče na usvajanje novih politika i zakona. Međutim, e, institucionalni mehanizam ne smije biti nešto izolirano jer itekako utječe na provedbu e, sporazuma o pridruživanju, pa čak i kada je riječ o njegovim tehničkim aspektima. A ono što je jasno jest da funkcioniranje koordinacijskog tijela je najbolje kada dođemo u fazu provedbe aneksa e, jer e, za to postoje e, oformljeni odjeli. Tu zapravo to je razlog zašto ovdje govorimo cijelo vrijeme o dva aspekta dvije razene. Naravno, to se odražava i na planove o provedbi. Planovi su ponajprije fokusirani na tehničke aspekte i e, zapravo rijetko kada sadrže aspekte kao što su demokracija ili vladavina prava. Fokusiraju se na one aspekte koji uključuju e, rokove ili ispunjavanje uvjeta zacetanih u sporazumu o pridruživanju. Ja bih to, ja bih e, rekla, tu je zapravo riječ o outputima, bilo da je riječ o edukacijama, o seminarima ili slično. E, zapravo tu se uopće e, ne ocjenjuju sami rezultati, e, dakle, kako je ispunjavanje e, pravnih obveza. Dakle, ovi planovi se fokusiraju poneprije na rokove, a to je problem, poneprije kada govorimo o Ukrajini i Moldovi jer vrlo često naglasak se stavlja na pravnu harmonizaciju, što je dosta nejasan koncept e, koji se odnose na usvajanje nacionalnog zakonodavstva koje je usklađeno s europskim zakonodavstvom. Međutim, to iziskuje mnogo energije i znači da zapravo malo pažnje, malo kapaciteta se posvećuje onome što mi poznajemo kao analiza učinka ponajprije, a ili e, na procenu troškova. Primjerice, ako vam trebaju e, inspektori za provjeru sigurnosti hrane, koliko vam treba da biste ih educirali, e, uspostavili laboratorije, sve ono što je potrebno. Dakle, ako ta ekspertiza još nije tu, druge rade na tome, međutim, ne možemo reći da je to na razne koje očekujemo. Financijski aspekti nisu E, zapravo procijenjeni e, na e, procijenjeni na odgovarajući način. Eh, imam osjećaj da se moram eh, ovo brže proći kroz eh, folije. E sada, što se tiče izvještavanja i praćenja, izvještavanje je tu, praćenje ne možemo reći da je još u potpunosti tu, imamo koordinacijska tijela, međutim, one zapravo nemaju političke ovlasti da djeluju ako dolaze do efekta uskog grla. Dakle, ono što treba ubrzati jeste ubržavanje nacionalnih nacionalnih reformi. I e, isto tako e, se reforma, odnosno strategije za reformu pojedinih sektora. Riječ je o zemljama koje trebaju zagraditi kapacitete, provesti reformu javne uprave, pa riječ o Moldovi i Ukrajini. I to se događa unatoč svim onim, svemu onome što se događa u tim zemljama. Imamo takvu reformu u Moldovi. Međutim, potrebno je vremena, ali istovremeno e, to kucava sada kada je riječ o sporazumu o pridruživanju. E, to znači da zapravo imamo dvostruki pristup kada je riječ o provedbi ovih sporazuma. Ako pogledamo e, parlamente opet e, imamo usvojene primjere dobre prakse, ali kada je riječ o uloze odbora, nije uvijek jasno e, što, točno, što je točno uloga od uspostavljenog odbora u odnosu na druge odbore, na koji način oni trebaju djelovati. To je ponajprije slučaju u Ukrajini. Isto tako provjera sukladnosti. To je veliki izazov, ponajprije nedostaje ekspertiza. No, Isto tako je važno u kojoj mjeri parlament ima ta potrebnu ekspertizu da postavi e, odgovarajuće prioritete. E, možda e, se parlamentu treba posvetiti puno veće pažnje puno veća podrška, neću reći samo podrška od te strane Europskog parlamenta. Kada je riječ o pravnoj harmonizaciji, to je vrlo e, složen aspekt, tome je posvećen velik dio naše studije, poslobodno pročitajte taj dio, a možemo se njemu posvetiti i detaljnije. Dopustite da se ovdje možda posvetim jednom aspektu, a to je potpora i podrška Europske unije u Moldovi i u Ukrajini. Sam rekla da imamo ovaj dvostruki pristup i unija je podržala izgradnju institucionalnog okvira u Ukrajini i Međutim, vidjeli smo da mnogi aspekti provedbe e, sporazuma o pridruživanju dobiva klasičnu tehničku podršku i izražujući situaciju u Ukrajini. Nekako e, puno toga imamo pozitivnih napredaka, međutim podrška koju pruža Europska unija je popraćena zapravo izvještajima o neučinkovitosti pružene tehničke pomoći, među ostalim i zbog korupcije i drugoga. Dakle, cilj bi trebao biti spriječiti prevaru i korupciju. Ono što se u raspravama pojavilo, a meni je to mm, važno da spomenem ovdje, jest da nacionalni političari i stručnjaci, mnogi stručnjaci u e, zemlji, europski stručnjaci kažu da koordinacija provedbenog e, provedbe sporazuma unutar europske institucija nije adekvatna. Često nedostaje kapaciteta te nedostaje podrške. Izvješće sadrži i cijeli niz preporuka, gotovo šest stranica. S jedne strane opće preporuke za sve tri zemlje i europske institucije, a po našem mišljenju mi moramo usvojiti strateški pristup provedbe sporazuma, izgraditi potrebne kapacitete, jer u protivnom da zemlje pokušavaju e, provesti, ali još uvijek nisu u stanju provesti sve ono što se od njih zahtjeva. Dakle, ja sam ovdje sažela određene specifične aspekte koji se tiču pojedine zemalja Europske unije, no preskočit ću to i preći ću na zaključke. Zaključe su, kao što sam rekla, sljedeće. Primjeri dobre prakse su poznati i, i e, postoji veliko nastanje da se provede, e, provedu sporazum. Uspostavljeni su mehanizmi. Moldova i Gruzija su napravile velike napretke u tom pogledu. E, ne samo zbog toga što su sporazume istupili ranije na snagu, pa su imali više vremena da uspostave odgovarajuće mehanizme. Ali isto tako je postignut velike napredak. Što god da sam spomenula u raspravama, dobra sam odgovor da rade na tome. No provedbeni mehanizam nije instrumente za ispunjavanje političkih aspekata sporazuma o pristupanju, kao što sam to prethodno rekla. Institucionalni mehanizam odražava kvalitetu upravljanja, a to znači kvaliteta se sveukupno mora poboljšati prije nego što se provedba može biti učinkovita. E, dakle, pitanje kapaciteta, na tome se radilo, ali kao što znamo, to traje, traje godinama, a rokovi su dosta kratki. Europska unija pruža značajnu podršku poneprije Ukrajini eh, koja je uz dobila veliku podršku za izgradnju institucija. Međutim, sporazume o pridržavanju su u okviru sporazuma o pridruženju se daje prije tehnička eh, podrška teško je unatoč svim ovim pozitivnim napredcama, unatoč svemu onome što se radi u tim zemljama, teško je, a ne zaključiti da ovi sporazumi predstavljaju veliki izazov ne samo za zemlje partnere, nego također i za europske institucije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa vama na ovom izlaganju dodajem samo jedan komentar. Mislim da se ovo jako dobro uklapa u izvješću o provedbi o kojoj razgovaram, a možda će e, i izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni e, razmisliti o tim preporukama prije same rasprave. Naglasila bih da e, mi u Europskom parlamentu kao dio Euronesa smo već rekli da je potrebno više suradnje. Euronesa smo prije godinu dana osnovali radnu skupinu za provedbu sporazuma o pridruživanju. To je jedna od najvažnijih aktivnosti u okviru Euronesa. Moramo također naglasiti da parlamenti država članica su stvarali vlastite parlamentarne skupštine, dakle Ukrajina, Gruzija i Moldova, kako bi e, stalno razmjenjivali informacije o svim tim izazovima. Oni, dakle, nas o tome obavještavaju i mi sada moramo koordinirano reagirati na ovo što ste vi stavili u vašu studiju. Deseta godišnjica, desta obljetnica eh, ovog partnerstva obilježit će se sljedeće godine i bilo bi dobro dakle da se vidi e, što u tom svijetlu kažu europske institucije, dakle e, da vidimo što smo proteklih godina radili u okviru istočnog partnerstva. E, kolegica Sandra Kalnijete je tražila riječ. Hvala lijepa. Hvala na ovom vrlo relevantnom uvidu, jer provođenje prorazuma o pridruživanju je vrlo složena stvar. Ja sam e, zastupnica koja dolazi iz zemlje koja je prije 13-14 godina prošla kroz taj prosjec. Ja sam iz Latvije, dakle. Čini mi se da među vašim zaključcima postoji jedan koji je zaista relevantan, a to je da postoji ograničenje u pristupu e, kad se radi o tehničkoj pomoći. Bilo kakva odluka o e, postupku provođenja ima više ili manje političkih posljedica na stanovništvo. A politička volja koju pokazuju vlada, njezine ustanove i parlament pojedine zemlje je nešto što je zaista važno i uveliko je vezano za razinu znanja koju oni imaju o procesima integracija e, u okviru tog prostora o pridruživanju. Bilo bi mi jako drago ako biste nam elektroničkim putem proslijedili vašu studiju E, dakle da mi svi članovi odbora AFET dobijemo i onda bih je mogla mirno proučavati. Hvala lijepa. Ako nema više primjedbi, ne, ne, imat ćete kasnije riječ i e, moćete tada odgovoriti. Hvala lijepa. Tijesno sam surađivala s kolegama iz Litve primjerice i e, jako mi je bilo e, drago čuti komentare kolega koji dolaze iz e, predpristupnih zemalja. Oni dobro poznaju situaciju i postavilo se pitanje vrlo često zašto u Moldovi i Ukrajini već postoje četiri ili pet generacija projekata tehničke pomoći, dok je u Litvi postoje samo jedan. I onda recimo e, Moldova i Ukrajina nisu imali e, takav e, tehničku pomoć. Ne znam zašto ponavljamo stare greške i iz njih ne učimo. Ja mislim da vi jednostavno promičete najbolje prakse po puno toga. Međutim, kad se radi o tehničkoj pomoći, tu se stvari uglavnom ne oslanjaju na najbolje prakse. Ja sam radila na jednoj detaljnoj analizi e, pomoći Europske unije Ukrajini. Ima puno toga pozitivnog tamo, međutim, e, puno je preostalog lošeg iz 90. godina iz tog e, programa tehničke pomoći i neke problematične stvari u funkcioniraju tih zemalja i dalje ostaju. Zatim, postoji citav sustav vezan za međunarodnu zajednicu gdje stručnjaci e, stalno odlaze i dolaze u različit, isti u različitim svojstvima. E, Moldova je e, možda pravi primjer kako stvari loše funkcioniraju dok je recimo Litva nešto drugačija u tom smislu. I bit će mi drago da o tome detaljnije razgovaramo, ali mislim da je već davno trebalo izvući neke zaključke i nešto naučiti iz starih grešaka. Treba dakle vidjeti e, tko sve radi na terenu iz komisije i stručnjaci Europske unije koji su vjerojatno kategorija oni koji su najmanje zadovoljni situacijom dakle, na terenu. Hvala. Hvala vama. Vi predano i dugoročno radite na tim pitanjima. Ja moram reći kada smo posljednji puta bili u Ukrajini, ja sam tada bila dio tog izaslanstva, E, tada smo vidjeli da puno ulažemo da stručnjaci putuju u zemlju i uvijek se žalimo da se ustanove u toj zemlji ne e, razvijaju kako e, želimo, ali mi zapravo relativno malo izdvajamo za stručnjake koji bi išao u te institucije i pomogao njihovu razvoju. Hvala. Dakle, vama. Hvala što sam imala priliku predsjedati ovim sastankom. I mislim da ću sada, eh, da, doduše čujem da će se David McAllister vratiti za dvije minute.